Morning, colleagues. Sorry, we've had a bit of delay because Commissioner Timmermans had some urgent things he had to attend to, so we've started. Dobro jutro, kolege. Evo, ispričavam se zbog laganog kašnjenja. Nadam se da ćemo moći početi brzo, tako da bez daljnjeg odlaganja otvaram ovaj sastanak u ime odbora za razvoj. I drago mi je što je ovdje Adina Valijan iz odbora za okoliš. Pozdravljam naše današnje govornike, povjerenika Timmermansa i Jeffrey'a Saksa i naše stručnjake koji će izlagati danas e, i onda ćemo razgovarati o našem zajedničkom izvješću na vlastitu inicijativu o provedbi ciljeva održivog razvoja. Evo, budući da kasnimo, ostavit ću pozdrave za e, odbor DEVE kasnije i sada predajem riječ odmah predsjednici odbora MV, gospođi Valijan. Hvala. Drago mi je što možemo odbet udružiti snage između odbora MV i DV e, za ovu važnu temu, a to su ciljevi održivog razvoja za 2030. godinu. Započet ćemo sa izlaganjima onoga što je već spomenuto. Dakle, imamo više dokumenata, ali ćemo započeti sa onime komisije, odnosno sa dokumentom o razmatranju za 2030. godinu i potpredsjednik komisije Timmermans će nas uvesti u temu za nekoliko minuta, a kolege pozivam da postavljaju kratka pitanja jer kasnije, nažalost, potpredsjednik mora otići. Dakle, hvala vam na dolasku. Gospodine Timmermans, izvolite. Hvala. Ispričavam se zbog kašnjenja. Mrzim kasniti, ali nažalost e, nisam mogao sam odlučivati o tome. Evo, kao što svi znate, ne moram sada ulaziti u povijest ciljeva održivog razvoja i također o ulozi Europe u njihovoj razradi, no iz godine u godinu UN usvaja ciljeve održivog razvoja i sada je osmislio pristup u dvije faze, dakle mi smo uvrstili ciljeve održivog razvoja u sve naše e, dokumente i također smo pokrenuli razradu vizije održive Europe i razmatramo također i uvrštavanje tih ciljeva u sve naše sektorske politike za razdoblje nakon 2020. godine i e, ishod cijelog ovog procesa je dokument za razmatranje koji smo objavili prošloga tjedna i zapravo se sve svodi na to da iznosimo neke zamisli o tome kako se možemo pripremiti za održivu budućnost. Ovo je ishod jednog uključivog procesa. Ja sam od tog procesa doista mnogo naučio i mislim da je to način na koji ćemo najvjerojatnije razrađivati općenito buduće politike. Naravno imali smo i unutar institucijske rasprave o tome, ali također smo i uspostavili i e, platformu za dionike na visokoj razini i izradili smo ovaj e, dokument za razmatranje, kao što vidite. I ova platforma na visokoj e, razini me je nadahnula jer smo okupili sve dionike koji se bave e, promatranjem ptica pa sve do poduzetnika i oni su postigli konsenzus o glavnim smjernicama za naš budući rad. I to su hrabro učinili, hrabro su razradili kompromise, iznosili su sve e, ono do čega im je stalo, dakle tu smo imali sindikate, nevladine organizacije i druge akcijske skupine i mislim da je to način e, za promjenu svijeta na održiv način. Ja bih zaključila da je to doista bio sjajan proces e, i ponekad su i poduzetnici spremni se baviti politikom. Tako da mi to moramo isto tako preuzeti, a glavni izazov je bio dati sveobuhvatnu sliku i započeti znanstvenu raspravu i koristiti se znanstvenim podacima kako bismo podurprli svoja razmišljanja. Znanstveni dokazi su neporecivi, ako ih neki još uvijek poriču, ja smatram da su neporecivi i to smo i stavili napismeno. Dakle, moramo iskorijeniti ovo e, poimanje u koje vlada u društvu da ako se ništa ne učini, da se ništa neće niti promijeniti. Dakle, moramo djelovati kako bismo e, spriječili darnju razgradnju ili buduće ratove za vodu ili za čisti zrak koji bi mogli nastati u budućnosti. I mislim da smo sada u najboljoj poziciji da unesemo promjene i naš dokument pokazuje da se Europa nema čega stidjeti kad se usporedimo sa drugim dijelovima svijeta, ali isto tako pokazuje da ako se ova tranzicija brže ostvari i također ako ona bude što uključivija, da ćemo imati koristi od nje još ranije i da ćemo uvesti svijetu u održivu budućnost. Rad e, kao održivoj budućnosti može biti i zabavan, možda neki smatraju da to neće biti zabavno, ali može biti. I ja čvrsto vjerujem da ako ne ostvarimo socijalnu održivost, nećemo demokratska društva uvjeriti da preuzmu rizik e, i osvore promjene koje moramo ostvariti i da prepoznaju koristi od tih promjena. Trebamo dokazati da se to također e, radi na temelju pravedne raspodjele. Dakle, ako ljudi budu smatrali da će samo jedan dio društva snositi teret toga, onda će se opirati. No ako vide da će svi e, preuzeti taj teret promjena, onda ćemo te promjene i ostvariti. I na kraju, evo ne želim previše oduljiti, Mislim da svi slojevi društva trebaju sudjelovati u tome, ne smijemo nikako podcijeniti niti važnost obrazovanja i edukacije u svemu tome. Dakle, ne treba samo ljude obrazovati da shvate održivost, nego trebamo također stvoriti izvore edukacije i obrazovanja koje će omogućiti ljudima da se samo prilagođavaju održivosti. I naše društvo moramo pripremiti na to da mm, se obrazujete samo dok ste u školskom sustavu, a onda to zapuštate. Ne. Naravno, u tom smislu bit će nam e, potreban i privatni kapital e, i trebamo također ukloniti poticaje koji su kontraproduktivni, trebamo e, preustrojiti porezne sustave, trebamo izmijeniti naše gospodarstvo i pritvoriti ga u cirkularnu ekonomiju. Mi smo poduzeli već korake u tom pravcu. Dakle, mi smo iznijeli tri scenarija koja su moguća. Dakle, jedan obuhvatniji, jedan koji E, kaže da zapravo ostatak svijeta treba nešto poduzeti, a vjerojatno čujete i za što se ja zalažem u mom glasu. Dakle, e, no, prepuštam ipak svim dionicima i parlamentu da odluče o tome što im je draže. Evo, hvala gospodine e, Timmermans. I sada, poštovani kolege, imate po minutu da postavite pitanja gospodinu potpredsjedniku Timmermansu. Đolajnan ima riječ. Hvala potpredsjedniče, dragi Franc, na ovom uh, uvodnom govoru. Imam dva pitanja. Prvo, kako mjeriti uspjeh u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja? Znamo da je BDP uglavnom kriteriji, a koji su ostali kriteriji, koja su ostala mjerila, postoje ili hoćemo li ih tek razraditi? I drugo pitanje, vi ste kandidat za predsjednika komisije i ako postanete predsjednikom komisije, kako ćete preustrojiti komisiju i koordinirati ovu ogromnu zadaću, jer treba će vam složen napor koji mora biti dosjedan i koji mora biti usklađen. Hvala, gospodin Lic. Hvala. Hvala, France na ovom sjajnom uvodu sa Alinom McHevan i ostalima. Bili smo u New Yorku na početku 2050, e, dakle rada za 2050. godinu. Imam da konkretna pitanja. Jedan od ciljeva održivog razvoja tiče se potrošnje i tu je cirkularna ekonomija doista bitna. E, rekli ste da su poduzetnici uznapredovali, imamo tu preobrazbu u tijeku tekstilnoj industriji, neki programi su već e, primijenjeni u nekim zemljama članicama. Dakle, postoje <clears throat> mogućnosti, i također e, imamo i smjernice OECD-a o obskrbnom lancu za tekstilnu industriju i prehrambenu industriju. Dakle, moje pitanje je li ovo prilika da pomognemo poduzećima da ispune ciljeve održivog razvoja i također e, hoće li poduzeća postavljati standarde, dakle hoćemo li doći do neke e, pravno obavezne situacije, dakle mi u parlamentu tražimo da dubinska analiza bude pravno obvezujuća i znamo da e, će Njemačko predsjedništvo također pokušati to učiniti. Evo, to bi bilo to. Hvala. Gospođa Hautala. Hvala. Hvala potpredsjedniče na vašem izlaganju. Ima pitanje o društveno odgovornom poslovanju. Imamo jedan dokument više dionika koji je imao značajan utjecaj na dokument za razmatranje, a ishod svega toga je doista razočaravajući, zato jer se dosta e, aktera izrazilo za e, obvezujuću dubinsku analizu i vi ste dali neke pozitivne naznake da ćete to uvažiti. A sada samo vidimo da se uvažava ne, činjenica da nedostaje zakonodavni okvir koji bi mogao biti prepreka e, za održivi razvoj i mene zanima kako ćete riješiti taj problem u e, sljedećoj komisiji. Hvala, gospođa Haubach. Hvala gospodine povjereniče na vašem izlaganju. Općenito pitanje bih želio postaviti pitanje vezano scenarije. Scenarije koje ste naslovili, scenariji budućnosti, a rado sam prihvatila to da zapravo ovaj prvi scenarij smatrate dvojbenim. I ja mislim da je dvojbeno, međutim kako kao komisija možete imati i ponuditi na raspravu dva scenarije koji ne smiju zapravo biti e, na raspravi. Ciljevi državog razvoja su univerzalni, ne možemo kazati e, da Europska unija čini sve, države članice ne i ništa, mi smo svi u obavezi da ih e, provodimo, a još e, dramatičniji scenarij treći i sagledati ono što će se događati u svijetu i što će se zbivati u svijetu, pa time zapravo se apsolutno stavljamo na začelje, umjesto da budemo motor, da budemo kao Europska unija e, pokretači koji će ostvariti ciljeve održivog razvoja. Hvala, gospodine Thank you very much. Hvala. Prvo pitanje. Svi naši odbori su mnogo naučili u posljednjih nekoliko godina, ali glavni odbori su bili Envi i Deve. Sada e, mi se čini da dolazi do sukoba između svih odbora i da svi žele preuzeti nadležnost za ciljeve održivog razvoja. E, što vi mislite o tome? Dakle, ako budete izabrani kao predsjednik komisije, hoćete li možda postaviti povjerenika koji će biti isključivo nadležan e, za ciljeve održivog razvoja i hoće li se možda osnovati jedan odbor u parlamentu koji će imati takvu isključivo nadležnost? I drugo, imamo dobru inicijativu u e, Azijsko-Pacifičkoj regiji i u toj inicijativi e, stoji da su svi ciljevi održivog razvoja lokalni. Dakle, kako možemo približiti te ciljeve gradovima, lokalnim vlastima i nevladinim organizacijama? Hvala. Hvala, gospodin Gerero, Salom. Hvala gospodine potpredsjedniče. Jedna od ozbiljnih opasnosti koja nam prijeti je ta da se na e, zemlje članice neravnomjerno rasporedi ovaj teret postizanja tih ciljeva. I tu bi moglo biti ogromnih razlika i tu komisija ima obvezu pronaći jednu metodologiju, jedan e, postupak koji će podržati sve u postizanju tih ciljeva. Vi imate iskustvo kao potpredsjednik e, koje ste stekli u ovih pet godina i upoznali ste se dobro sa radom komisije i sigurno ste iz toga izvukli korisne pouke i možda je trenutak dakle da kao što je rekao Leinen da se razmisli o ne samo budućem ustroju komisije, nego i o njenoj, recimo to tako, fiziologiji, odnosno kako će ona raditi i kako će moći se uskladiti u svom radu. Hvala, gospođa Kadenbach. Ja, Hvala vam lijepa i želim vas pozdraviti sa svoje strane. Jedna rečenica koja mi se čini jako važnom, remove counterpunjative incentives, eh, financial incentives. Eh, da li je to mogućnost, da li je to E, nešto što bi se moglo brzo signalizirati kako neka ideja, a isto tako i ostvarivanje ciljeva državnog razvoja, zapravo uvedemo nekakvu vrstu semafora, crveno, žuto, zeleno svjetlo, dakle iz pojedinih odbora, možda ne iz država članice, ali isto tako iz vaših stručnih odjela koji kroz jednu brzu informaciju i postupak brze informacije možemo e, staviti, dakle, crveno, narančasto i zeleno svjetlo i zeleno koja bi bila zapravo e, signalizirala da je nešto u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Hvala. E, e, posljednje pitanje, gospođa Meissner. Evo nastavit ćemo na njemačkom i mogu se nadovezati na ono što je kolegica Kadenbach kazao. Mi smo danas e, da imamo ovdje imamo okupljene i odbor za razvoj i odbor e, za e, okoliš. Dakle, ciljevi održivog razvoja koje se tiču. Ja sam sudjelovala na jednom skupu Green Ports, dakle buduće luke, sve luke imaju već ciljeve održavog razvoja u svom vidokrugu, ako se žele promijeniti politika, e, je povezana sa ciljevima održivog razvoja u politikama, ali da li ovakav sustav semafora može biti u sljedećem sazivu ili sljedećem sastavu komisije e, upravo ideja kako bi se ciljevi i ostvarili u najrazličitim razinama od odbora e, u faktorima, jer je to zapravo jedna nacionalna kategorija. Uh, Hvala, Linda McAvan. Evo, samo želim naglasiti ono što je niz kolega reklo o dubinskoj analizi u lancu opskrbe. Jer kad bi Europska unija propustila djelovati, onda bi zemlje članice iznijele vlastite zakone. To smo vidjeli u slučaju Kokosovog oraha, gdje industrija kaže zapravo e, da e, nam treba jedan zajednički pristup i mislim da se komisija treba e, odreći ovog e, dobrovoljnog postupka jer je to dovelo do mnogih propusta u opskrbnom lancu. E, I osim toga, kao Britanka e, smatram neprihvatljivim da komisija iznosi neke neprihvatljive prijedloge. Dakle, zapravo je prva opcija da se ništa ne učini, a ova formulacija drugog scenarija, dakle, ako želite da zemlje članice to usvoje, trebate ih potaknuti da to učine a istovremeno trebamo imati i peer review kako bi ljudi mogli to usporediti. Dakle, treba učiniti više po pitanju tih scenarija. Mislim da bi zemlje članice mogle tražiti i treći mogući scenarij. Ne znam kako ćete tu postupiti, ali nadam se da nećemo e, završiti ni sa jednim od ta dva scenarija. Dakle, vidjeli smo u Njorku da e, SAD sada razmatra cijeli proces e, ciljeva održivog razvoja. E, sada Europa tu mora nastupiti, ako to ne učinimo, onda bi ta inicijativa jednostavno mogla e, postupno nestati, kao što smo vidjeli u slučaju mnogih drugih inicijativa. Povjereniče, izvolite. Hvala. Jelena je postavio pitanje koje su kolege ponovili. Kako mjeriti uspjeh, uspješnost? Mislim da to možemo mjeriti upravo kroz e, same kriterije ciljeva održivih razvoja i vidjeti prema natrag krenut će od 2030. godine i vidjeti same indikatore, moramo isto tako sagledati i metodologiju kako se sagledava uspjeh kao takav. Mislim da moramo isto tako redefinirati gospodarski uspjeh, da li je riječ isključivo o rastu BDP-a ili postoje neki drugi elementi, da li se diskontira eventualno i trošak okoliša koji moramo unijeti u naše gospodarske analize i podatke koje pritom koristimo. Dakle, riječ je o jednom fundamentalnom pitanju koje moramo si postaviti u nadolazećim godinama. I još e, neki od vas su postavili pitanje kako, kada biste bili predsjednik komisije u sljedećem sastavu, kako biste stvari organizirali, da li biste imenovali povjerenika koji bi isključivo bio odgovoran i nadležan za e, ciljeve održivog razvoja. Ja bih se kao predsjednik komisije prvenstveno vidio kao odgovoran za ciljeve održivog razvoja, jer ono se tiče, ovi ciljevi se tiču svih segmenata, ukupno čak djelovanje, a isto tako imati jednog posebnog povjerenika i vidjeti aktivnosti svih povjerenika, vidjeti koje smjernice i koje na neki način podloge postoje e, kako bi se ispunili u svim segmentima ciljeva državog razvoja. Mislim da u svim e, područjima aktivnosti komisije možete se vezati uz jedan ili e, sedamnaest, svih sedamnaest ciljeva državog razvoja i to bi zaista bio jedan dobar smjerokaz kako bi se generički koristili sve skupa u aktivnosti aktivnostima same komisije kao takve. Stoga vjerujem da i e, predsjednik komisije ima primarnu odgovornost, a povjerenici bi bili oni koji bi trebali zapravo biti u ulozi da jasno naznače gdje vide svoje aktivnosti koje će potpomoći pomoći ispunjavanje samih ciljeva održivog razvoja. E, što se tiče e, lanca opskrbe, da, puno toga još valja učiniti, prioritet smo i naglasak stavili na tekstilnu industriju, ali kad je reč i o najnaprednijim e, segmentima tekstilne industrije ne možemo vidjeti da li uporaba e, samih e, dakle pamuka jest održiva proizvodnja pamuka i različiti su izvori da li je tu riječ o ropstvu, da li je riječ o održivom E, održivoj zaštiti okoliša, što znači da u samom lancu opskrbe moramo analizirati i sagledati stvari zajedno sa OECD-om, ali isto tako i naša razina ambicioznosti mora biti daleko više nego što je sada. Što se tiče održivosti u okolišu, svakako i socijalna održivost jest jedna komponenta, a isto tako i zdravstvena komponenta moramo biti sigurni da nemamo mikroplastike u tekstilnim proizvodima. To mora biti naš izazov i cilj. Što se tiče odgovornog upravljanja i gospodarenja, e, što se tiče samog dokumenta za razmatranje, ova komisija i uskoro će naš saziv završiti i sljedeći sastav komisije će imati za cilj postaviti konkretne ciljeve, odnosno konkretne prijedloge, što će biti potrebno, stvari su doista hitne, naravno moramo učiniti to, e, ako bih bio sastavni dio sljedeće komisije, ja bih to i učinio. E, međutim, što se tiče zajednice, e, postoje problem svojevrsne regrutacije i isto tako onih talentiranih e, gdje će raditi, kako će raditi, u kojem okruženju, a isto tako i da li se sama ekonomija ponaša odgovorno. Imamo još vremena, Imamo isto tako na našoj strani javnost, kada je reč o tome, zbog čega tri scenarija, ono što mogu danas isto tako e, čuti jeste pojednostavljivanje, a prije dvije godine kad smo imali pet scenarija vezano uz budućnost Europe, zašto se uključuju scenarij postavljeno pitanje koje se tiču i ostalih, e, to su scenariji koji se raspravljaju u državama članicama i ako se samo stavi jedan scenarij na stol, e, čini se da mi onda kao misija zapravo ukidamo odgovornost država članica da povedu vlastitu raspravu i sada moramo pokazati oba, oba pa načina pristupa kroz ova tri scenarija e, dozvolimo i da državne članice rasprave o svemu. Ako im se sviđa ili ne, sva tri scenarija su dio javne rasprave u našim državnim članicama i moramo pokazati i javnosti gdje se nalaze pojedine e, članice, a isto tako kad je reč o dokumentu Budućnost Europe, siguran sam i uvjeren da će i to naći svog odjeka. Nije reč samo o tome da li treba organizirati rad komisije, već sam e, odnosno sam rezultati djelovanja komisije sa ovako visoko postavljenim e, rezultatima jest nešto što treba nastaviti prije svega u nekim e, pojedinim područjima gdje treba staviti još e, jače naglaske. A isto tako uključiv način vođenja politike, to je bilo najbolje što zapravo nam je u zadnjih četiri pol godine u komisiji, kad je riječ o pitanjima okoliša. Ne smo nikada došli do te točke, e, isto tako i kada je riječ o strategiji za plastiku, da nismo imali e, potpuno sudjelovanje svih aktera koji su na bilo koji način uključeni u ova pitanja. Vjerujem da u konačnici moramo postaviti pitanje kako možemo biti sigurni da gospodarstvo bude uključeno, da investicije ide u pravom smjeru, ali isto tako kroz stvaranje transparentnosti, kroz stvaranje samih kriterija koji će omogućiti ovim instrumentima da budu primijenjeni. To je nešto što se traži od nas. Čak se mi se obraćaju ljudi i kažu da možete biti ambiciozni koliko god želite i možete imati pravila, ali ako nam date sigurnost, predvidivost na dugi rok i ukoliko su čak i teški scenarij, ukoliko bismo i promijenili e, scenarije u budućnosti, mi ćemo biti pripravni ako je stvar postavljena na dugoročnim osnovama. Hvala lijepa. Hvala. Kao što znate, naša dva odbora će usvojiti zajednički, e, zajedničko izvješće o strategijama na sastanku na vrhu, a isto tako i na sastanku na najvišoj razini. Hvala lijepo potpredsjedniče, unapred e, vam želimo sve najbolje kada je o, ispunjavanju ciljeva održivog razvoja u preostalom dijelu vašeg mandata i time smo završili ovaj dio naše rasprave, a sada bismo prešli e, dalje. Ja ću riječ e, da ću riječ Lindi. Hvala kolegice i kolege. Započeli smo kasne, ali smo vrlo učinkovito raspodijelili vrijeme kad je riječ o postavljanju pitanja i davanju odgovora. Stoga možemo biti e, <laughs> zadovoljni što smo sada upravo u uklopili su naš dnevni red. E, a isto tako sada prelazimo na zajedničko saslušanje. E, to je jedna studija, strateško izvješće o implementaciji ciljeva održivih razvoja. A kad je reč o drugim primjerom iz prakse, s obzirom da u Europskoj uniji zapravo imamo Eurostat statistike koje dobivamo iz Europske unije, ali nemamo usporedbe, nemamo na bilo koji način nekakve paralele koje se povlače kada je reč o ciljevima održivog e, razvoja, stoga imamo ostale strateško izvješće e, Ingvar Nišćoj i Elizabeth e, Hege, dvije stručnjakinje, e, gospodin isto je iz strateškog razvoja za održivi razvoj i Isto tako radi na tim pitanjima Elizabeth Heger koja je isto tako u istraživačkom segmentu u, međunarodnim odnosima. Ja ću sada dati riječi Ingeborg Elizabeth kako bismo čuli njihovu prezentaciju. Hvala lijepa. Ja sam odmah krenula na drugi slajd jer sam se nadala da će gospodin Timmermans ostati s nama. Nažalost, evo to neće biti slučaj. Prvo želim se zahvaliti, hvala na ovim mogućnostima i prilikama što smo upravo mogli e, dobiti jedan e, zapravo upravljanje e, implementacije ciljeva održivog razvoja i prva poruka bi bila da se doista nadamo da će se nastaviti, da neće to biti samo jedna studija, jednokratna studija, već je to osnova upravo i za ovaj parlament i za sve zajedno kao priručnik e, svojevrstan koji možete uzeti u ruke, a isto tako aneks e, vezano uz države članice. E, stoga nema smisla da se to jednokratno izrađuje i izdaje i vjerujem da ćemo zadržati ovu razinu pristupa problemima i isto tako svakako naše noćne smjene će time postati interesantnije zahvaljujući i, i treovi SDG-o, a isto tako i zahvaljujući isto tako i tajništu Europskog parlamenta imamo priliku ovo predstaviti. Sama studija je započela kada je komisija na neki način petrificirala, odnosno nije se kretala ni u kojem smjeru, a isto tako i to smo obuhvatili kao činjenicu, završili smo e, pred Božić i mm, mm, dali smo sustavni pregled samog dokumenta za razmatranje, ali drago nam je što upravo sada e, ovaj teški porod se ipak dogodio u konačnici i neke komentare koje će čuti s tim u vezi svakako su naši svog odjeka. Često koristim se upravo ovim citatom prvi koji govori jasno o tome da postoji univerzalnost u načelima, a drugi kom, e, citat e, koji je već spomenuta, riječ je o upravljanju koji je usredotočen na našu studiju, dakle nisu to rezultati e, što drugi čine koje će predstaviti Jeff Sachs, već su to upravljanja koje upravo u postavljenim pitanjima, u pitanjima kako se ova nadređena pitanja koordinacije mogu odgovoriti, ali kako bismo dali naglasak i stavili naglasak na univerzalnost E, upravo jedan grafikon samog razvoja čovečanstva i indeksa e, upravo je točke uslikavaju koje su to polazišne točke svi se moraju kretati u smjeru kao proksi e, kao kvadrant koji se tiče održivosti Europska unija imamo doista dobar otisak u Europskoj uniji a isto tako Proizvod smo jedan slični grafikon koji ćete vidjeti u sljedećoj prezentaciji. Ono što treba sagledati jest eh, da univerzalnost kao pojam sa nacionalne perspektive, eh, dakle svaka država i svaka jedinica mora raditi na ciljevima održivog razvoja na nacionalnoj razini, a kako bi se onda to preslikalo na međunarodnu razinu između ove poveznice, e, dakle isto tako i ovaj prelijevanje samih rezultata, sve to skupa moramo održati kroz održivost, kroz ova dva scenarija i kroz treći scenarij potpuno je jasno da on nije u skladu sa sporazumima i svim e, dakle obećanjima i svim preporukama koje smo preuzeli preuzeli do 2030. godine. Sam sustav koordinata i sami ciljevi, njima želimo pokriti svih 28 članica Europske unije, gledamo na razini Europske unije što se učinilo od 2015. godine, a isto tako sagledavamo ono što je na parlamentarnoj razini učinjeno je ključne dodane vrijednosti, a isto tako 28 e, članica, vidimo isto tako tamo navedene i primjere e, dobre prakse, ali isto tako i u ovom završnom segmentu želimo naglasiti one i istaknuti one države koje su manje aktivne. Elizabeth će za koju sekundu e, prikazati ove rezultate na razini država članica, a isto tako dajemo i preporuke parlamentu vezanu za rezoluciju koja će na neki način biti isto tako reakcija na dokument o razmatranju. Primismo Primili smo na znanje i ovih sedam elemenata upravljanja koji su ovdje označeni brojkama. U samom zaključku e, možete sagledati i vidjeti da je riječ o više razinskoj koordinaciji samih sektora, e, više e, strukih aktera i isto tako same razine i akteri, a isto tako i sami segmenti dodajemo i sama saznanja E, sam pitanje monitoringa, e, politike, te isto tako i dugoročne perspektive. Sve ovo nalazi se u vašoj studiji, jer ja ne mogu vidjeti ni pročitati ovo što je na slajdu, izuzetno je teško e, ovo sagledati. Dakle, sve ovo nalazi se u vašoj studiji i svakako imate stranice. Ovdje imamo prilog e, sama našoj studiji i u njoj se nalaze sami e, analize pojedinih zemalja i prilozi koji, naravno ne morate ovo iščitati, riječ je samo o ilustraciji onoga kako sam proizvod na kraju izgleda. 163. stranica Dakle, u drugoj polovici, ako krenete od polovice našeg dokumenta u fizičkom smislu, doći ćete upravo do ovih tablica. Evo, svi su dobili vašu studiju, ali svakako sam htjela biti sigurna da su svi e, svjesni o čemu je riječ. Ako netko nije dobio primjerak, neka ga slobodno uzme ili molim djelatnike da ih stave na stolove. No dobro, analizirali smo sve Dakle, sve one šire e, poimanja državnih rezultata nacionalnih izvješća koja su e, upućena prema Ujedinim narodima i 24 članice su to učinili. Sagledali smo isto tako i samu dokumentaciju pojedinih država članica u e, mreži održivosti kroz OECD, analizirali sve to skupa, stavili to u jedan dokument zajedno sa sedam pitanja koje smo postavili, jedan intervju koji smo vodili po svakoj državi članici gdje smo zapravo pronašli specifične aktivnosti u parlamentu, o čemu ću za koju riječ, e, nešto, za koji trenutak nešto kazati. Dakle, sami komentari koji bi doista bilo dobro da se stvar proširi sa ovim saznanjima koje imamo o državoj članici, ali će nam kazati nešto pobliže o tome. Dobro, što se tiče u samim e, poglavljima o državama i kad je riječ o ovih sedam pitanja koje razina političke e, preuzetnosti, strategije, horizontalne koordinacije, Isto tako, vertikalna koordinacija, gledali smo sudjelovanje samih dionika u svemu, te isto tako monitoring, nadzor, a isto tako i sami instrumentari u kratkoročnom i dugoročnom smislu i svi mehanizmi koji prate ovaj segment. To je ovih sedam pitanja i kao jedan primjer, doista je teško pročitati ovo što se nalazi na slajdovima, no nakon svih informacija koje smo stavili u same dokumentacije o pojedinim državama e, i ove odgovore na pitanja, možete ih vidjeti tko predvodi to sve skupa na razini države, kakve su implementacijski mehanizmi i kako možemo imati osiguranu horizontalnu koordinaciju. Daleko bolje ćete vidjeti u samom izvješću i moći pročitati ove tablice koje smo stavili u e, prilog samog dokumenta. Dodana vrijednost naše studije ne ograničavamo se samo na opisu samog implementacijskog procesa u samim državama, već isto tako istovremeno razvijamo metodologiju kako bismo ujedno i procijenili metodologiju koja se primjenjuje. Što se tiče prvog pitanja, ovdje možemo vidjeti koje je vezano s strategije i E, opredjeljenosti jedna točka ukoliko je država ima e, međusektorsku strategiju ali koja nije aktualizirana dva boda su dodijeljena ako je strateški akcijski plan e, aktualiziran i ako je izrađen kao novi plan tri boda a ako se primjenjuje i operativan sam plan i ako imamo jasne ciljeve mjere i akcije koje se poduzimaju i četiri ukoliko je strategija povezana sa nacionalnim proračunskim sredstvima Ovo je dakle ukupan pregled e, svih procjena po pojedinim državama u svih sedam kategorija kao što možete vidjeti. Ukoliko imamo e, kolačić u cijelosti zatvoren, e, ako je prazan, onda znamo nula bodova. Znači maksimalan, minimalan bod bodova. Vidite da se puno toga događa u državama, a u prve tri kolone daleko više aktivnosti nego u preostale četiri. Stranica 91. u samoj studiji možete pronaći ovaj prikaz po državama Većina država je aktualizirala svoje nacionalne strategije i razvojne planove, ukoliko i postoji takav plan, a imamo države koje nemaju te planove za ciljeve održivog razvoja, ovisno o prirodi samog strateškog dokumenta u koje su integrirani sami opći ciljevi održivog razvoja, a isto tako i političkog rukovođenja, ove strategije možemo smatrati operacionaliziranim. Finska i Danska povezali to sad sa svojim e, proračunima i u analizi nekih drugih država, kad je poveznica sa proračunom riječe, to smo pronašli i u Sloveniji. Također možemo vidjeti i nastojanja u kategoriji kada je riječ o sudjelovanju dionika u većini država. E, Postavljeni su upravo ovi ciljevi kao sud dizajn kao element, e, dakle isto tako imamo dobre primjere iz Luksemburga i Francuske. Pola država imaju jasne koordinacijske mehanizme između ministra ministarstava, ali u suglasu sa premijerom kada je riječ o monitoringu i sagledavanju samih e, rješavanja. Tada možemo vidjeti da većina država ima usklađivanje sa indikatorima kada je riječ o monitoringu i pregledu stanja tada vidimo i inovativnu ideju u Finskoj i Njemačkoj gdje imamo stručne analize koje su individualizirani, a što kod drugih država ne možemo pronaći. Također je signalizirano ovdje svjetlo-plavom bojom u samoj tablici da kada govorimo o aktivnostima i o planovima i o nekim radovima u tijeku, e, primjer je Slovačka na temelju dakle samog predviđanja šest unakrsnih preklapanja samih rezultata od 2013. godine, a što je uneseno u nacionalnu strategiju i same indikatore koje će kao takve ući u sam investicijski plan. Evo kako bismo sad dali jedan opći sažetak e, mnoštve aktivnosti u gotovo svim članicama Europske unije kad je reč o institucionalnom odgovoru na pitanje ciljeva državog razvoja, ali na različitim e, političkim spektrima koje su obuhvaćene. Zaista postoji još prostora za unapređenje e, po koji puta možemo kazati da imamo e, neke države članice koje bi mogle E, ubaciti sučelja kada je riječ o znanstvenom istraživanju ili ubacivati instrumentari za razvoj, a isto tako i raspraviti ciljeve održivog razvoja ili provjera ciljeva održivog razvoja kao checklista koji možemo u budućim politikama voditi kao holistički integrirano u dimenzijeme samih ciljeva održivog razvoja, a isto tako i postoje države članice koje e, eksperimentiraju u tom smjeru. Također možemo utvrditi da postoji naravno prostor za unapređenje, postoji neki teži izazov, a to je povezivanje e, interne i eksterne dimenzije, dakle države imaju poteškoća kad je reč upravo o saznanju o tome što treba učiniti u tom smjeru, a isto tako u ovom trenutku dosta je teško povezati e, sam proračunska sredstva sa ciljima održivog razvoja. A sada Inge možda ključne točke, samo vas molim, evo kao ključne točke u studiji na 59. stranici dali smo jedan pregled eh, onoga što se dogodilo na razini Europske unije. Ovaj grafikon na 60. stranici pokazuje upravo eh, malo u gornjem dijelu na neki način ovaj loš scenarij, dakle gdje se loptica prebacuje s jedne strane na drugu stranu gdje imamo same aktivnosti koje su prikazane. Također smo isto tako i eh, ovih sedam točaka preslikali na razinu komisije, neke točke pak e, su povezane sa svime onime što je i ranije rečeno, a to je potreba za horizontalnom koordinacijom gdje zapravo komisija predvodi ovo sve skupa i dosta je u dobroj ulozi i sama radna skupina u vijeću je dosta dobra kad je riječ o E, tome također u tablici ćete vidjeti detalje. No, sama poruka bi bila da Europska, Europska unija, a kad je reč o ciljevima održivog razvoja, mora učiniti daleko više, mora koristiti daleko više ovu dinamiku na dvije razine kako bi se ostvarili stvarni rezultati na obje razine, sve institucije i ovaj dom, a isto tako e, želimo isto tako usredotočiti e, vas na to. Morate surađivati sa nacionalnom razinom. E, radna skupina vijeća je dobra polazište, europski semestar za upravljanje, isto tako samim procesima, rasprava o tome gdje će se nadzirati sve skupa e, kad je riječ o ciljevima državog razvoja to je europski semestar, ali kada je riječ o upravljanju, to ima smisla. Postoje neki drugi primjeri kao što je implementacijski sagledavanje samih e, mjera. Imate ogromne potencijale kada je riječ o e, suradnji sa nacionalnim vladama. Ovdje vidimo u narančastoj boji oslikane e, nacionalne parlamente država članica koje imaju posebne odnose kada je riječ o e, bavljenju sa agendom 2030. godine i Naravno, možemo razumjeti da je to zaista bila i rasprava kako da se sa tom razinom na neki način bavimo, ali možemo preporučiti da se sagleda situacija u Danskoj gdje imamo mrežu e, fokusnih točaka i koje se upravo bave ciljevima održivog razvoja kroz sve odbore. Možda bi to bilo inspirativno upravo za sve ostale poruke koje želimo dati, to jest e, na neki način e, same modele moramo unaprijediti neke modele na nacionalnoj razini koji funkcioniraju u eksperimentalnoj naravi, moraju se oživotvoriti, a kad je riječ o korištenju potencijala moramo sudjelovati u međuparlamentarnoj razini, ali svakako organizirati međuparlamentarni sastanak odbora koji, kao što smo vidjeli, E, u, ovoj, u ovom zemljovidu koji se do sada još nije uspostavio. Hvala lijepa, to su doista praktični prijedlozi, komplicirani graf koji je bilo teško pratiti, ali mislim da je ključna poruka koja je iznesena i ono što parlament treba učiniti jest nadgledati upravljanje ciljevima održivog razvoja, ali svakako je dobro povući pouke. Naravno, imali smo susrete sa otprilike dvije godine sa nacionalnim parlamentima, ali nije bilo dovoljno interesa od strane nacionalnih parlamenta kako bismo upravo pokrenuli ovaj napredak, a isto tako preuzimanje nadležnosti na ciljevima državog razvoja, to je jako važno. Sljedeća točka. Um, sljedeća točka je zapravo sljedeća studija koju će nam predstaviti profesor Van Ipersel Hvala vam lijepo. Dakle, sada bismo htjeli nešto čuti o pripremi Europske unije za izvješće o održivim ciljevima razvoja za 2019. godinu. Eva Furman je na čelu Finskog e, okolišnog instituta. Izvolite. Imate riječ. Hvala vam lijepo. Hvala i hvala vam što ste mi pružili ovu priliku da vam predočim jednu globalnu perspektivu. Zajedno sa profesorom Van Iperseleom mi ćemo predstaviti tu studiju. Ispričavam se u ime našeg supredsjedatelja gospodina Meserlja koji nije bio u mogućnosti nazočiti ovom sastanku. Dakle, na početku uvijek e, prikazujemo ovu nogometnu loptu koja zapravo prikazuje zemlju. Tu su svi koji sudjeluju u agendi 2030. Zatim e, imamo još jedno ključno pitanje, to je jesu li preobrazbe dovoljno učinkovite i pravovremene? Nadalje, koje nam je znanje potrebno? Jesmo li u stanju mobilizirati znanstvene spoznaje i općenito druge spoznaje. Mi predstavljamo jednu skupinu od 15 znanstvenika. 2016. godine su od nas naručili jedno izvješće za Ujedinjene narode. Nas šest su državljani Europske unije, sedam iz Europe. Mi ćemo ovdje predstaviti čitavu našu skupinu, tako da, da ćemo od sebe da predstavimo sve kolege. Zašto je ova grupa osnovana? Mi se bavimo dakle sučenjem politika, zatim inkorporiranjem znanstvenih spoznaja i dokaza na jedan interdisciplinarni način i pokrivanje čitavog e, svijeta sa posebnim naglaskom na pojedine regije i zemlje. Ovo je prvo izvješće koje su od nas naručili Ujedinjeni narodi. Sljedeće će krenuti 2020. Dakle, to će ponovno biti izvješće koje će pokriti četiri godine. Htjela bih krenuti od pozitivnih stvari, premda su pred nama brojni izazovi, postoji neki pozitivni aspekti što se tiče okoliša. Primjerice, evropski gradovi su vrlo zeleni. Isto tako je smo imali neke važne pozitivne pomake prošlo proljeće, no isto tako se nalazimo i pred eh, jednom eh, društvenom prekretnicom tako da se ne možemo baviti samo pitanjem zaštite okoliša, nego i socijalnim pitanjima. Pritom posebno mislim na nejednakosti koje bilježimo u svim državama na, državama na svijetu, dakle trendovi su isti. Oni najsiromašniji slojevi, e, dakle postoji sve veći razmak između siromašnih i bogatih. Unutar e, pojedinih zemalja, ne radi se samo o pojavi siromaštva, nego i jednakosti socijalnim i političkim aspektima. Što se tiče e, dakle okoliša i prekretnice e, pred kojom se nalazimo, da kako znamo da je tu bitno pitanje klimatskih promjena, ali isto tako i očuvanja biološke raznolikosti, ta dva pitanja su snažno međusobno povezana. Da se sada vratim na izvješće komisije, bilo bi mi drago kada bi bio snažni naglasak stavljen na biološku raznolikost, budući da je to povezano sa provedbom održivih e, ciljeva razvoja. Izazovi e, s kojima se suočavamo su dakle preobrazbe, odnosno e, protivljenje transformacijskim procesima u vidu nacionalizma i populizma. Mi želimo podržati ljude, zemlje i skupine e, koje se nalaze u nepovoljnom položaju zato što e, se zalažemo samo za jedan cilj održivog razvoja ili neki konkretni cilj. Dakle, to je ono čime se bavimo u ovome izvješću. Dakle, pred nama je doista jedno odlučujuće desetljeće tako da moramo e, bolje shvatiti transformacijske procese. To je već, e, to, smo već, to se već zapravo, u to se krenulo, no No izgleda da je veći naglasak bio na e, gospodarskom napretku nego na ekološkim i socijalnim pitanjima. E sada imamo i neka teška pitanja. Moramo pokušati pronaći pravi put između tih ekoloških i socijalnih prioriteta. No da kako moramo se držati tih prioritetnih područja. Ovo ću preskočiti. Premda u Europi postižemo dobre rezultate, moram istaknuti da nismo ništa bolje od zemalja poput Burkina Faso ili mnogih drugih. Još smo vrlo daleko od ovog zelenog kruga ili od nordijskih e, država koje se često ističu kao primjer, e, kao dobar primjer. Tako da mislim da trebamo kod ostvarivanja napretka se rukovoditi ovim crvenim strelicama. Ovo je jedina studija koju smo izradili u našem izvješću. Većina eh, našega rada se zapravo odnosio na objedivanje postojećih informacija, to je ono što su od nas eh, tražili. No evo, ovdje smo htjeli još više naglasiti ono što se već pokazalo u nekolicini izvješća. Mislim Ovo je dakle jedna analiza koja pokazuje dakle plavom bojom su označene zajedničke pogodnosti no tamo gdje Mislim da trebamo raditi doistina na ovim dijelovima gdje postoje određeni kompromisi. Mislim da ne smijemo e, nastaviti imati iste probleme kao što smo imali do sada u ovih posljednjih šest mjeseci. Još jedan dio koji nisam pokazala na slajdu, a pripada ovoj studiji, odnosi se na to da zapravo se znanstvenice ne bave međusobnim vezama, uzročno posljedičnim vezama među pojedinim stavkama. Ovdje smo također pokušali prikazati razne tokove. Ako razmišljamo o sustavu, vidjet ćemo da izazovi koji su pred nama nisu nužno pod kontrolom Europe, bilo da je riječ o javnom ili o privatnom sektoru. Moramo biti u mogućnosti surađivati sa čitavim svijetom. Ove strelice pokazuju e, kako se, e, dakle, kako se određene stvari odražavaju na okoliš. I to na obje strane. E, to, dobar primjer toga je zagađenje, primjerice zagađenje zraka. Naše izvješće se, e, dakle, temelji na polugama za preobrazbu. Dakle, nešto ću reći o toj temi. Kao prvo imamo upravljanje. Međutim, to upravljanje podrazumijeva sve razine od globalne do individualne. Kada pogledamo ove tokove koje sam već spomenula, vidimo da je doista važna suradnja sa javnosti, sa poslovnim sektorom, sa građanima, a Razlog za to je što mi ne možemo rješavati pitanja samo u javnoj upravi. E, predsjednik Timmermans je spomenuo poslovne subjekte. Što se tiče e, nacionalne razine, mislim da treba istaknuti političko vodstvo visoke razine. Na lokalnoj razini vidimo da postoji vrlo dobar napredak koji se ostvaruje u nekim gradovima i bilo bi lijepo kada bismo to doživjeli i u drugim gradovima. Što se tiče individualne razine, pojedinci su ti koji donose odluke, međutim to je povezano i sa ovim višim razinama i da kako najbolje je kada postoji suradnja s drugima. Kada je riječ o gospodarstvu, htjela bih samo reći da nam je potreban jedan široki dijalog u društvu kao i na europskoj razini. To je da kako jedan učinkovit instrument koji nije sam sebi svrha, no najvažnije je da se pokrene dijalog i da se ustanovi da gospodarski rast jest važan, ali nije nužno jedini put prema naprijed. Što se tiče financiranja, Važno je također da se ostvari napredak u tom području. E, mislim da u poslovnom svijetu ima nekih vrlo dobrih e, novosti, noviteta kao što je cirkularna ekonomija na primjer. Što se tiče znanosti i tehnologije, htjela bih samo reći da se i znanost mora mijenjati mi moramo podržati taj jedan e, sustavni način razmišljanja, moramo surađivati sa zajednicom. Mislim da će to biti jedan novi način, novi pristup znanosti e, koji će u većoj mjeri mobilizirati e, istraživanja. Međutim, tu postoji i još jedno pitanje koje je važno za znanost, a to je da se znanost bavi nekim područjima u svijetu, a postoje druga područja gdje nema istraživanja, istraživanja se ne provode ni na jednoj razini i mi moramo podržati ta područja. Kao što je već spomenuto, ciljevi održivog razvoja ovise o kontekstu i ako želimo pružiti pomoć na lokalnoj i nacionalnoj razini, moramo imati kvalitetna znanstvena istraživanja svugdje. U našoj strukturi bavili smo se nekim modalitetima odnosno sustavima Dakle, ovdje vidite, spomenula sam već e, upravljanje, tehnologiju i e, transformaciju našeg ponašanja. Već smo spomenuli e, tokove i dakle ekološke tokove koje imamo. No, mislim da bi trebalo reći da postoje i dobri primjeri u Europi i Europa doista može poslužiti kao primjer drugima u svijetu, pa i u okviru Ujedinjenih naroda. Mi u Europskoj uniji imamo institucionalnu dosljednost, što je vrlo važno. To se ne odnosi samo na parlament i komisiju, nego na uzajemnu suradnju. Nadalje, dosljednost politika i dosljednost među zemljama. Doista se u tom smislu veselim prvim e, preporukama iz izvješća gospodina Timmermansa. Zatim, Europska unija je također predvodnik kada je riječ o sustavu trgovine emisijama. Mislim da je to nešto što bi se trebalo proširiti i u drugim dijelovima svijeta. Ovo je nešto novo što smo dobili a to je analiza na koji način europska energetska politika utječe na globalni kontekst. Mi smo se koristili mehanizmom eklipse u tu svrhu i ustanovili smo da tehnologija obnovljivih izvora energije pomaže na jedan uravnotežen način u provedbi ciljeva održivog razvoja u Europi, ali i izvan nje. To se posebno odnosi na klimatske ciljeve održivog razvoja, međutim to se negativno odražava na korištenje zemljišta što negativno utječe na biološku raznolikost i općenito ekosustav i kao što je na primjer prehrambeni lanac u ekosustavu i tako dalje. Tako da je važno vidjeti na koji način se pojavljuje taj efekt preljevanja. Zatim u ovome izvješću smo um, naglasili i upravljanje rizikom. To je važno u okviru uh, peer partnerstva između europskih ekoloških instituta gdje se pokušava vidjeti uh, koji su rizici koje predstavljaju ciljevi održivog razvoja. Mi smo surađivali na ovome sa investitorima i poslovnim subjektima, kreatorima politika i tako dalje održali smo prvu radionicu i pojavio se veliki interes za ove instrumente. Postoji veliki interes e, za te instrumente. Obzor Europa će pomoći da e, se kroz istraživanja e, dakle, prikupe odgovarajući znanstveni dokazi Naglasili smo također da korištenje e, financijskih sredstava za potrebu provedbe ciljeva doživog razvoja predstavlja nešto što je važno. Moramo imati dakle e, globalno upravljanje i moramo osigurati transformacijske procese analizom međusobnih veza i izgradnja održivosti i rad na znanstvenim istraživanjima svugdje u svijetu. Hvala vam lijepo i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja ukoliko ih bude. Uh, uh, Hvala vam lijepo. Drage kolege, ako želite uzeti riječ i postaviti pitanja ili iznijeti komentare u svezi s ovim studijama, možete to učiniti, a govornici će onda odgovoriti na vaša pitanja. Tko želi početi? Gospođa Kadenbach. Imam samo jedno kratko pitanje vezano s prvu studiju. Hoće li biti nastavne studije o razvoju u pojedinim zemljama. Mislim da bi to bilo zanimljivo u odnosu na ono što je rekao kolega Timmermans u svom uvodnom izlaganju, tako da se vidi gdje je stvarno ostvaren napredak. Hvala vam, gospođa Meisner. Ja ću ja imam jedno vrlo kratko pitanje. Je li moguće pronaći ovo izvješće ovo posljednje izvješće? Ne još. Da, jer je bilo teško čitati e, ono što je pisalo na slajdovima. Uh, we report Da, izvješće vidjet ćemo. O, gospodine Lic, hvala gospodine, e, gospođo predsjedateljice. E, hvala na ovim prezentacijama. Dakle, Finska također treba odgovoriti na pitanja dubinske analize. Govorili smo o opskrbnom lancu i rekli smo da trebamo preurediti naše poslovne metodologije. Kada je riječ o dubinskoj analizi, smatrate li da su poduzeća spremna zato i da treba uključiti također i socijalni aspekt i također pitanja zaštite okoliša i hoće li to biti pravno obvezujuće kao što to već predlaže OECD? Evo, samo da objasnim. Profesorice Forman, ovu studiju ste predvidjeli za rujan kada se okupe čelnici e, država UN u, u rujnu. Vi ste predvidjeli tada predstavljanje te studije. Ona je dosta tehničke prirode, no koje mislite da će poruke šefovi država i vlada dobiti iz ove studije? Dakle, ona je vrlo detaljna, nisam imala vremena pročitati. No, bilo bi zanimljivo vidjeti koje su zemlje članice uspješnije, koje povijuke valja izvući. E, ali dajete također nagrade e, za zaštitu klime, ali trebalo bi također vidjeti koliko se uznapredovalo po pitanju ciljeva održivog razvoja, jer jedino političkim pritiskom možemo e, također ostvariti ciljeve održivog razvoja, jer javnost mora izvršiti pritisak na vlade. Hvala, gospođa Hojbuh. Hvala vam lijepa. Upravo Profesor vi ste zapravo postavili pitanje zapravo o tome da nije samo riječ o klimatskim ciljevima, već je socijalna pitanja, socijalna nepravda koja se događa i dojmljivo mi je bilo da ste e, nacionalni komponenta populizam još jednom ste ukazali na ovu vezu koliko to u vašoj studiji se na neki način razmatra na istoj razini? Pitanje klime, pitanje okoliša. Ako želimo da nas ljude prate o svim našim idejama, onda i socijalna problematika i socijalna nepravda mora Dakle, između društava, unutar društava, između društava, sve to moramo obuhvatiti u jedan kompleks. Stvarno mi je bilo drago što ste kazali da nismo samo došli do planetarnih granica, već i društvenih granica koje smo dotakli. Ja sam to zapravo rijetko kad čula da se ovako stvari povezuju i to je strašno važno. Možda nam možete još detaljnije ovo sve skupa pojasniti. thank you very much. Then, uh... U redu, hvala vam lijepa. Molim naše goste da odgovore na pitanja. Započet ćemo sa profesoricom. Dakle, postavljeno je pitanje o nastavnoj studiji i to je bila moja prva molba kad smo, kada smo započeli sa radom. Dakle, ovo je samo zapravo početak, postavlja temelje i to je zapravo samo priručnik. Ispričavam se što nisam odmah eh, prikazala pravi dio studija, ali ona je tako osmišljena i sada e, svaka zemlja može imati jedan grubi temelj za svoj daljnji rad. Mi smo otišli korak dalje, nismo samo opisali, kao što je prikazano ovim tablicama situacije, nego smo napravili jednu malu procjenu i imamo također i sažetak sa ovim e, kružnim grafikonima, tako da možete vidjeti također gdje se odvijaju velike aktivnosti i što je planirano. Dakle, prikazali smo sve što je i prisutno i planirano. Dakle, to je bio naš metodološki pristup. Zapravo nismo poznani ocijeniti što doista djeluje. Dakle, na to se trebamo nadovezati. Htjeli smo razgovarati sa ljudima i čuti što oni imaju za reći i šetati malo između redaka. I to također ubaciti u procjenu, iako je ovo samo početna procjena i treba je kasnije proširiti na što veći broj dionika. E, također ste spomenuli vlade, dakle trebamo to provjeriti sa ostalim dionicima i vidjeti kako se stvari razvijaju, a onda učiti jedni od drugih. Sve se to već događa u određenoj mjeri, ali u to je Europska unija uložila više napora, dakle u sistematizaciju i u usklađivanje rada, dakle da se na sustavan način upravlja ovim saznanjima. Dakle, mi u studiji polažemo temelje za institucionalni odgovor na ciljeve održivog razvoja, agendu za 2030. godinu. Imali smo ova sva pitanja za Franca za kako to ostvariti u komisiji. Dakle, to je sve na nama, na ovom domu, na nevladinom sektoru. Dakle, Treba nam i sektorski pristup, ali isto tako i sveobuhvatni okvir za to. Treba nam suradnja između različitih razina i zbog toga nam trebaju ove strategije za e, sistematizaciju. Dakle, trebamo imati ovu strategiju kao instrument za upravljanje ovog pojedinačnog međuresornog pristupa i pojedinačnog pristupa dionika. Dakle, rekli smo da ćemo napraviti nastavnu studiju i proslijediti je svim akterima Također e, i gospodarski i socijalni odbor radi izvješća po zemljama sa naglaskom na ulozi dionika u svih 28 zemalja članica, tako da već postoji taj oblik suradnje, a parlament će nastaviti sa svojim radom na ovom pravcu koji smo mi zacrtali. Hvala. Hvala, gospođa Hek, evo samo dva kratka pitanja. Kada je riječ o političkom e, pritisku, slažem se da je on potreban i također e, u rujnu 2019. godine imamo sastanak na vrhu za ciljeve održivog razvoja koji će predstavljati pravi ispit za to. Zapravo, nitko nije jasno preuzeo vodstvo u ostvarivanju ove agende na globalnoj razini, tako da će taj sastanak e, na vrhu pokazati što to će se dogoditi u vezi sa ciljevima održivog razvoja. e kada je riječ e, o društvenom jazu, pa u nekim zemljama ustanovili smo da postoji neki određeni napredak, ali ciljeve održivog razvoja treba još više integrirati u institucionalni rad, naročito u rad parlamenta. a gospođa E, e, gospodin Van Impersel, da, e, evo, ja ću započeti. Želim se prvo osvrnuti na praktično pitanje o tome kada će izvješće biti dostupno. Vidjeli ste tu PowerPoint prezentaciju, ali dovršit ćemo prvi nacrt do travnja ove godine, a onda ćemo konačnu studiju predstaviti u rujnu na sastanku na vrhu u New Yorku. Zatim se želimo osvrnuti na ključne poruke ostalih izvješća. Ja ću pokušati odgovoriti na to pitanje, ali Iva će to nadopuniti. Na početku želim reći da ovo izvješće ne želi zamijeniti godišnja izvješća koja nažalost nose e, isti naziv, e, godišnje izvješće o globalnom održivom razvoju ona razmatraju provedbu nekih ciljeva održivog razvoja. Nama nije namjera zamijeniti ta izvješća. Zapravo je naše izvješće prvo četverogodišnje izvješće i naš je zadatak zapravo razmotriti kako izniti preporuke koje bi bile od koristi u ukupnom e, ostvarenju kroz vrijeme svih sedamnaest ciljeva. Kada je riječ o ključnim porukama ovog izvješća, ja bih izdvojio nekoliko sljedećih poruka. Dakle, kao prvo, nismo na pravom putu kada je riječ o nekim ciljevima, iako nama nije zadaća razmotriti detaljnu provedbu svih ciljeva, jer kao što smo rekli, ne zamjenjujemo time godišnja izvješća. Zatim, druga ključna poruka je da mi kao čovječanstvo nećemo ostvariti ciljeve održivog razvoja samo malim pomacima. Trebaju nam preobrazbe, korijenite promjene i zbog toga koristim tu riječ transformacija u našem izvješću i naravno tamo objašnjavamo što to znači. Kako bismo ostvarili tu transformaciju, odnosno preobrazbu, kao što je Eva rekla, trebamo početi sustavno razmišljati i stavljati naglasak na sinergije koje možemo ostvariti između različitih e, načina konkretiziranja ciljeva održivog razvoja. I zahvaljujući tim sinergijama možemo imati brojne mogućnosti i te mogućnosti mogu iskoristiti poduzeća i to je također dio odgovora na vaše pitanje na to kako se u sve to uklapaju poduzeća. Četvrta ključna poruka je sljedeća. nećemo ostvariti održivi razvoj okoliša ako ne budemo poradili i na socijalnim aspektima. Ono što je započelo u Francuskoj prije nekoliko tjedana sa žutim prslucima je doista snažan primjer toga. Dakle, ako se poduzimaju mjere zaštite okoliša bez osvrtanja na njihov socijalni učinak, društvo to neće podržati. Treba dakle razmotriti nejednakosti unutar zemalja, ali i između zemalja na međunarodnom planu i jedino se tako možemo nadati ostvarenju ciljeva održivog razvoja. I posljednja ključna poruka odnosi se na važnost doprinosa znanstvenika. 15 autora je naravno iz znanstvenog sektora, što možda jest malo problematično za nas, ali možda do sada nismo znanost dovoljno iskoristili. I kako bismo poboljšali korištenje ovog ogromnog korpusa znanja kojim raspolažu znanstvenici iz različitih e, disciplina, dakle trebali bismo e, uspostaviti sučelje između um, politike i znanstvenika, jer i znanstvenici znaju kako nam pomoći u ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Evo, to su neke ključne poruke, ali možda će Eva još koju pridodati. Pa, nemam mnogo što dodati, samo želim reći da sve ono što je Jean Paul spomenuo je vrlo usko međusobno povezano. Dakle, kada imamo e, sustave, uzmemo prehrambeni sustav, kada želite preobraziti taj sustav, treba ga sagledati cjelovito. Dakle, i pitanje društva, i pitanje gospodarstva i tako dalje. I ja bih rekla da je cijelo izvješće tako postavljeno. Jean-Paul je govorio o međusobnoj povezanosti, ali mi idemo i dalje od toga. Imamo vrlo praktičan e, pristup. Zapravo su subjekti u tom sustavu razradili nova zajednička pravila i netko je postavio pitanje o e, dubinskoj analizi poduzećima, odnosno hoće li poduzeća moći to učiniti. Znam za mnoga poduzeća koja još nisu došla do te točke, ali s druge strane imamo i ona koja predvode u tome, a postoje i sustavi koji nadilaze nacionalne jurisdikcije. I tu vidim svjetlo na kraju tunela. A važno je da politika podrži taj proces koji se već odigrava. Što bismo mi preporučili sa znanstvenog stajališta? Treba u rad uključiti sve znanstvenike i pružiti im potporu. Nije to samo pitanje financiranja, nego i umrežavanja, infrastrukture, ali iznad svega otvorenog pristupa podacima. Imamo jednog člana skupine koji je sa Jamajke, i nasreću je također i profesor u Londonu. I zapravo kako bi mogao pristupiti bilo kojem znanstvenom radu mora se predstaviti kao profesor iz Ujedinjene kraljevine. Evo, takve stvari moramo riješiti. Od samog početka stalno smo izvještavali o svojem e, napretku i o putovima koje smo odabrali. Tako da sve što smo ovdje prikazali je još u izradi. Sudija će biti objavljena kasnije, ali htjeli smo barem preliminarne rezultate podijeliti s vama. E, hvala svima na izlaganjima. Gospođa McEwan ima riječ. Hvala, da ovo je doista bilo vrlo korisno i to ćemo također preuzeti u sljedećem e, sazivu kada budemo provodili dokument za razmatranje komisije. I to sigurno vrijedi za nove povjerenike koji će biti postavljeni. E, sada je tu Žipanjo koji će zamijeniti gospođu Balean jer ona mora otići na drugi sastanak. Dakle, on je potpredsjednik e, odbora ENVI i već e, dugo godina surađujemo i mnogo godina smo surađivali u odboru ENVI, a sada prelazimo na e, treći dio našeg saslušanja e, i tu imamo izlaganje Jeffrey Saksa koji je predsjednik mreže za globalna rješenja za održivi razvoj i također odjela za održivi razvoj u sveučilištu Kolumbija. Dakle, Jeffrey, ti si jedan od onih mislaca koji stoji iza cijelog poimanja ciljeva održivog razvoja. I e, sada želimo čuti tvoje mišljenje o tome kako krenuti dalje, kako uvrstiti ciljeva održivog razvoja među političke prioritete i naravno vrlo nas zanima ono što ćeš nam ti reći. E, želim e, samo reći kolegama koji možda nisu upoznati sa procesom UN-a da e, svake godine mreža za održivi razvoj održiva rješenja objavljuje indeks e, ciljeva održivog razvoja i također e, semafor postignuća koji nam pokazuje kako se ti ciljevi provode u cijelom svijetu. Evo, zahvaljujem Jeffreyu na dolasku danas iz Washingtona i drago nam je što nam se danas priključio. Hvala. Hvala lijepa Prekrasno je vidjeti sve ove razvojne mogućnosti i sve ono što se događa. A kad je riječ o institu institucionalizacije i samih mehanizama, dakle, koji trebaju proizvesti učinak na sam mehanizam koji treba proraditi, a isto tako i sve rasprave koje smo čuli jutros, sve je međusektorski povezano, sve je na međunarodnoj razini povezano. Mislim da je riječ o više učincima samih dionika dugoročno gledano politički moramo sagledati procese koji imaju svoje vremenske obzore 30, 40, 50 godišnja razdoblja i to u jednom užarenom političkom procesu gdje ovi razdoblja 15, 20, 30 dana je svega taj politički horizont koji se sagledava. U svemu tome trebamo, dakle, provesti te promjene koje su nužno potrebne. Sve to čini se da je izuzetno složeno. U ovom procesu se nalazimo već e, barem četvrt stoljeća i to od e, Eh, razdoblja eh, sastanka na vrhu u Riju, gdje se zapravo i sama putanja kretanja trebala promijeniti, a kad je riječ o intenziviranju samog lošeg ponašanja, mi se krećemo prema dole, ali kad je riječ o razinama e, samog lošeg ponašanja u globalnim razinama se još uvijek događa negativan rast, dakle od same razine e, najgoreg ljudskog utjecaja na negativna kretanja na planetu, bilo kad je riječ o socijalnim komponentama ili okolišnim komponentama, još uvijek se nalazimo e, na putanji, negativnoj putanji kretanji kad je riječ o e, gubitku bioraznolikosti, e, funkcija ekosustave, isto tako nepravednost koja se događa i ne e, nejednaka razina, sve to u svijetu zapravo odražava koliko je snažno i koliko su e, investitorski interesi, a isto tako koliko inercije postoje u svemu tome kada je riječ o globalnom sustavu e, na 7,6 milijardi stanovnika ili stotinu bilijuna dolara našeg ekonomskog i gospodarskog e, učinka. Sve to skupa se ne može brzo promijeniti, međutim nismo daleko od ponora, a u ovom trenutku još uvijek nismo postigli značajan uspjeh. Kada sagledamo samu globalnu mapu i one države koje su najbliže ostvarivanju ciljeva od državog razvoja, moramo kazati da su to države Europske unije ili europske države u jednom širem kontekstu. To je dobra vijest. Jer rekao bih da same vrijednosti, isto tako i motiviranosti i politika jest najbliža u Europi kad je usporedno sa bilo kojim drugim dijelom naše kuge zemaljske u SAD-u doista smo bili u procesu ubrzanja, ali u jednom potpuno krivom smjeru se to ubrzanje dogodilo. Maksimaliziramo e, fosilna goriva i razvoj sa fosilnim gorivama, e, ukidamo nekakve uredbe, nekakve propise, a isto tako imamo predsjednika koji je htio sam reći psihopat, ali ne želim e, to širiti, u raspravu o tome danas, ali činjenica da Europa e, jest predvodnica kad je riječ o ovom procesu, moramo e, kazati ipak da se to ne odvija tako koherentno kao što bismo zamislili. Franklin je kazao sve što se analizira e, se mora analizirati na nacionalnim razinama svi ti nacionalni procesi koji su uspješni, koji nisu uspješni, zašto se nešto čini, zašto se čini nešto na razini Europske unije, a nešto ne. Ništa sve skupa se ne događa si sustavno i na europskoj razini. Zbog čega 28, odnosno 27, 29 članica, koliko god da ih bude u konačnici, treba e, činiti to svaka nasop i da dolazi u do istih rezultata. Ako sve to skupa, sva ta rješenja mogao biti skalirana od najviših regija, najvećih regija, ali kako bi se to skaliranje dogodilo, treba sagledati problematiku ne individualne države, jer individualne države, ekosustavi, energetski sustavi, prijevozni sustavi i svi su oni međusobno povezani. Dakle, nije riječ e, o e, dakle, pazlama, niti je to riječ o problemu koji treba staviti na najvišu razinu agregaranih problema. Treba pronaći i lokalna rješenja. Ono što je puno važnije jest e, da se agregacija događa na najvišoj razini. Gdje smo mi tu u toj skali svih onih puteva koji su potrebni ključnim sektorima nije nam to potpuno jasno, niti e, očigledno u ovom trenutku e, vi ste najdalje došli u sporedu sa svim ostalim državama u svijetu, ali ciljevi državog razvoja se nalaze u, na neki način e, u isprepletenosti sa socijalnim realnostima u Europi daleko više nego li što to možemo pronaći bilo gdje u svijetu. Početkom smo u jednoj studiji ukazali na šest bitnih transformacija koje iziskuju e, ciljeve održivog razvoja sa ASOM e, smo e, na neki način uslikavali sve to skupa. To su područje zdravstva, obrazovanja, gradovi, informacijska tehnologija i prehrana vidim i mogu shvatiti da GSDR 2019. godine malo je promijenila svoj oblik, ali su šest glavnih transformativnih tokova koje su potrebne kako bi se e, stvari odvijale na ne samo dostatan način, već koje su zasnovani na inženjerskim standardiziranim transformacijskim procesima. Što to znači? Ne želim e, sada e, se osvrtati na obrazovanje i zdravlje, ali što se energije tiče, to znači apsolutna dekorbanizacija do sredine stoljeća. Nije to nešto što se treba ostvarivati u svakoj pojedinoj državi članice. To se treba na neki način ostvariti u mreži standardiziranoj, a isto tako i međusobno povezanoj. Što znači nulta karbonizacija, povezati se sa e, Bliskim istokom, Srednjom Afrikom, plan ići prema nultoj stopi i dakle to individualno ne mogu odraditi 27-28 članica, to je nemoguće da se ostvari individualno. To su procesi koji su povezani i sama tehnologije koje dozvoljavaju doduše decentralizaciju, mogu se spomenuti, ali to nije točno. Što se tiče održivog razvoja energetskih tokova i razvoja mreže, to je fundamentalno pitanje kako bi se sve skupa u budućnosti završilo. Ne sije sunce svugdje istim intenzitetem, isto vrijeme, u istom razdoblju tijekom godine e, vjetrovi i tako dalje. Za to vam je potrebna mreža i to je jedan europski sveukupni projekt koji se u ovom trenutku ipak ne događa e, na ovoj europskoj potrebnoj razini gdje je e, sam zemljovid, čak i Njemačka koja je imala svoj energetski zaokret e, već nekoliko godina, sada tek ustanovljuje da će se izaći iz ugljena 2028. To je nacionalni projekt, ali ne regionalni, koherentni projekt koji bi obuhvatio širu i krug. I to je upravo pitanje transformacije. S jedne strane moramo imati plan koji obuhvaća 20-30 godina, koji se može prilagođavati, koji se može uskladiti sa postojećim stanjem. Međutim, takvih planova u ovom trenutku uopće nemamo i ne možemo promijeniti preko noći energetski sustav, ne možete ga promijeniti e, niti korak po korak bez e, rukovođenja uz to da imamo na umu da želimo de karbonizaciju do kraja stoljeća. A to znači integracija transporta, to znači e, isto tako i e, sama sila, sama snaga, a isto tako ako sama država članica to ne može, a činjenica je da ne može, ja svakako e, smatram da je to nemoguća misija. Što se tiče prehrane i što se tiče proizvodnje hrane, zdrave hrane i koja isto tako održava pogledu okoliša i zaštite okoliša, tu su potrebne dvije faze. S jedne strane hrana proizvedena u Europi, s druge strane e, hrana koja se uvozi. Jer na, Amazon, na Amazonu se događa devastacija i onu E, kartu koju smo vidjeli globalne povezanosti upravo ukazuje na to. Europska unija i Europa imaju jednu dvojaku ulogu s jedne strane e, vrijednostni lanci, koherentnost vrijednostnih opskrbnih lanaca, ali globalna transformacija ne događa se planski. Doduše imamo neke studije koje su e, objelodanjene u zadnjih nekoliko tjedana e, izvješće komisije koje E, obznanjeno prošlog tjedna i koje može dati jednu osnovnu izjavu o tome što je to e, upravo prehrambeno i održivo kad je riječ o proizvodnji hrane, što znači jednu značajnu promjenu iz e, dakle korištenja i prehrana bazirana na mesu prelaskom na dakle zdravu hranu moramo promijeniti prehrambene nazive i poštivati e, same prehrambene lance koje moraju dobiti svoju e, redefiniciju i to su dva cilja koje su izuzetno teško spojiva, međutim sam smjer kretanja je bio jasno naznačen u ovom dokumentu. Ja bih vas doista zamolio da i na europskoj razini i u sljedećem sazivu komisije da se same ovi transformativni procesi i planovi zapišu i to u skladu sa svim eh, karakteristikama pojedinih dijelova Europskih unija i država članica samih regija, gradova, eh, to je rasprava koja treba povesti bez ove više razine i isto tako klasnih ciljeva, jasnih puteva kretanja i transformacija, stvar se neće moći odvijati, ne može biti proces od dozgo prema gore, već e, mora biti obostran i od dozgo prema dole i od dozgo prema dole. A sve skupa e, to još nije dostatno određeno. Transformacija u energetskom pogledu je fundamentalna. Jednostavan cilj dekarbonizacija do 2050. godine to je jednostavno izjaviti, ali treba tu izvršiti planiranja. Drugo bi bilo važno transformacije korištenja e, zemljišta, bioraznolikost kao ključni pojam. Gotovo da nema e, mjesta za bioenergiju koja e, se ne može koristiti za korištenje te ekosustavi i sama opskrba ekosustavi. Sve ono što je riječ bilo o biogorivima, to je bila ogromna greška došlo je do sustavnog e, uništavanja. Nemamo niti površine, niti ekosustav za bioenergiju. Moramo koristiti vjetar i pustinje, a ne naseljena i plodna područja. Treće što bih e, dodao svemu tome, i očigledno da je to jako važno, jest ujedno i regionalna politika koja je i standard kao takav. Međutim, transformacija između E, pitanja o tome kako Europska unija može osigurati da regije sa visokom nezaposlenošću, nižim prihodima mogu e, se pretvoriti u jedan pozitivan proces, a to je e, politika koja se već desetljećima promovira, ali mora se pospješiti u svakom pogledu. Još jedan dodatni element svemu tome jest uloga Europske unije u svijetu. Europska unija je Možemo reći da je u svojoj vrijednosti, orijentacija, isto tako pristupom cijelom ovom procesu, ne treba izgubiti ovu rukovodeću e, ulogu Europska unija e, je ona o kojoj će se odlučivati da li će stvar uspjeti ili ne. I to je apsolutno E, dakle, nije van svake sumnje da nismo još uspjeli u svemu, ali Europska unija igra fundamentalnu ulogu u uspješnosti ili neuspješnosti. Koje su tu ključni segmenti? Dakle, e, sam razvojna pomoć je stot presudnog značaja sama razvojna pomoć Europske unije mora biti koherentna unutar samih procesa promjena. Sve skupa ne smije biti e, zbroj 28 programa razvojne pomoći, već to mora biti na temelju europske strategije koja mora biti snažnija nego li što je to danas. Drugo, uloga e, Europe kao predvodeće sile u dekarbonizaciji, ali i Kina, isto tako Indija i SAD i neki drugi dijelovi svijeta, a bez rukovođenja Europske unije, Europe kao takve, stvar se neće moći odvijati. Stoga nam je potrebna bliska suradnja sa Indijom, Kinom, a isto tako ako ćemo ići u glupe trgovinske ratove, nova ratna područja, ova ovaj vid suradnje se neće moći uspostaviti. Puno toga treba raspraviti. Kina ima neke divne ideje oko interkonekcije, a isto tako i pod svile, te isto tako isto tako i prsten e, samih e, cestovnih pravaca sudjelovanja Europe izuzetno je važno u svemu tome. Mi smo u borbi, sučeljavanju sa Kinom, e, to je jedna od glupljih ideja. Ja bih zamolio Europu da ne krenu tim smjerom, jer to bi zaustavilo mogućnost da se uspostavi ovaj globalni sporazum oko zaštite okoliša, ako je doista važan. Još jedno područje koje Europa jest u kritičnom smislu značajna, to je e, tehnološki napredak. Imali smo e, značajan instrumentalni, a i isto tako i e, međupovezanost, interkonekcija, a isto tako za slobodu i isto tako i sve što je tiče opće uredbe o zaštiti podataka, sve to skupa uz, kaže na to da Europska unija ima informačko komunikacijska tehnologije, ali ne smijemo izgubiti slobodu, privatnost. To je tematski gledano izuzetno važno kad je riječ o održivom prelazu i stoga vas i tu molim da ovo zadržete kao jedno od visokih prioritetnih područja. A upravljanje vrijednostnim lancima ne može se riješiti bez doista vrijednim vrijednostnim lancima koji su na globalnoj razini važni. Mi još nismo e, riješili upravljanje globalnim lancima, e, a isto tako postoji vrijednosti lanac, jer korporativni sektor jest e, na neki način dizajniran da bude neodgovoran, a isto tako i ograničene odgovornosti u SAD-u, znači da možemo kršiti zakon kad god to želimo, ali to drugim riječima znači da ukoliko se to nalazi izvan našeg korporativnog ponašanja, to je jedan nevjerojatan poruka međusobno povezanom svijetu. Stoga nam treba upravljanje vrijednostnim lancima, Europa je vodeća, ali ne može biti e, to na dobrovoljnim strukturama, zasnovano na to mora biti obvezujuće kako bismo imali jednu zajedničku odgovornost za vrijednostne lance, bilo da je riječ o rudarstvu, bilo da je riječ o poljoprivredi ili o energetskom sektoru. U konačnici bih želio istaknuti još nešto. E, korporativno ponašanje i isto tako porezno ponašanje Rekao bih da europsko promišljanje o e, dakle, korporativnom upravljanju na više sukoj razini dionika e, zapravo je među najnaprednijima. SAD je uvijek e, na tragu maksimalizacije samih dioničara i e, financijskih tokova, a kad je reč o korporativnom sektoru, tada zapravo je jedna vrsta antiteze u SAD u usporedbi sa Europom. Jako je važno da održivi razvoj e, bude unapređen na upravljanje. U korporativnom smislu mora biti ključna tema, a kad je riječ e, o napretku u tom pogledu. I na kraju želim istaknuti e, porezne oaze, Europska unija, E, i jest na neki način dihotomna, e, najnaprednija, s druge strane imate same porezne oaze, e, oni ubijaju ove same procesi porezne oaze, su upravo one koje onemogućuju da mobiliziramo javne financije i isto tako da budemo vjerodostojni, a isto tako dokle god imamo ove porezne oaze i dokle god su one na neki način ustrojstvo snažnih i velikih država, nećemo uspjeti u svim ovim našim programima. Još nekoliko riječi o samom procesuiranju. Mislim da je to isto tako bio sam dio transformativnih e, procesa. Želio bih kazati da Europska unija treba daleko više od jednog posto e, općeg BDP-a kako bi se ovi programi ostvarili. Drugim riječima mislim da je to veliki izazov za 2020. godine da to mora biti nekoliko posto BDP-a koje će se e, utrošiti na ove sve ciljeve. Europa koja mora biti ujedinjena i održiva kad je riječ o proračunskim sredstvima, a koja će se na neki način e, unaprijediti. Drugo, e, matrica, isto tako i upravljanje, komisija bi svakako trebala imati jasne e, same uvide u transformativne procese, a isto tako i na tromjesečnoj razini kroz Eurostat jasno imati uvida u same trendove kretanja, bilo kad je riječ o kakvoći zraka, bilo kad je riječ o deforestaciji i o siromaštvu. Sve ovo skupa se može obuhvatiti. Još nešto što bih želio predložiti je da Europski parlament e, se osvrne i prema drugim međunarodnim parlamentima u svijetu i da se dobi jedan globalni parlamentarni uvid u ciljeve održivog razvoja, jer svaki parlament e, treba jednu ovakvu raspravu doista je jednostavno povezati se elektronskim putem, video, linkovima. Tu možete biti predvodnici kad je riječ o međusobnoj povezanosti na ovim razinama. Još e, nešto četvrte što bih e, želio istaknuti. Europi treba industrijska politika koja će popratiti ovu strategiju. Ja sam e, zaista e, zagovarao e, spajanje Siemensa i Alstomu, jer mislim da stvaranje ovakvih entiteta i dakle gospodarskih subjekata poput Airbusa Istine je važno za Europu i važno je za ovaj transformativni proces. Treba nam svakako i industrijska politika koja će dati odgovore na sve one izazove transformacija koje su u tijeku, a isto tako kada je riječ o svjetskom gospodarstvu koje se mijenja. Transformacije trebaju strategije, planove i puteve kretanja koje će obuhvatiti 20-30 godina, a a ne e, upravo e, izreke o tome kako bi stvari trebale izgledati bile lijepe, već e, moramo imati jasne izjave o tome kako stvari trebaju izgledati, gdje je taj pokretač energija, gdje je bio raznolikost energetski procesi, a isto tako bioenergija, biogoriva. Europska unija nema ovakve dokumente, niti to ima SAD, niti to ima većina drugih e, regija u svijetu. Ovo je nekoliko točaka koje sam želio naglasiti, ali dozvolite da završim tamo gdje sam i započeo. Ovo je doista tema koju vi predvodite. Ako Europa ovo ne može riješiti, onda niti jedna druga regija u svijetu to neće moći riješiti kao osnovni problem, a Europa je na tragu da riješi i da bude predvodnica u svim regijama svijeta. Možda vi to tako ne osjećate s obzirom na političke borbe, ali to je istina i upravo e, ovu raspravu koju sam imao prilike e, čuti jutros iz ovih izvješća nikada u SAD-u tako nešto ne bih čuo, a da barem desetljeće ukoliko i politiku sredimo, nalazimo se, kaskamo desetljeće iza svega. Ja sam jučer bio u Washingtonu, sada je moguće e, dakle, uopće ući u Washington dvije godine nisam uopće smio stupiti nogom, to je bolno ali demokrati imaju sada donji dom i barem neku kontrolu nad predsjednikom koji je apsolutno neodgovoran i neuračunljiv i koji zapravo nisu zainteresirani za ove teme. Vi vodite ove teme, nemojte izgubiti ovo vodstvo ne samo za dobrobit Europe, već i za dobrobit cijeloga svijeta. Hvala vam lijepa. Well, thank you very much, Jeffrey, for... Hvala vam, eh, Jeffrey. Mislim da možemo biti radosni jer vrlo često se u ovim raspravama čuje da se ne ostvaruje napredak, ali istina je da je šteta da gospodin Timmermans nije mogao ostati, da čuje ovu poruku o tome koliko je važno da i dalje imamo vodeće mjesto i da se pobrinemo da u sljedećih e, pet godina e, sljedeća komisija i parlament nešto poduzmu. Mi smo dali ovaj dokument za razmatranje sa pet opcija. Jedna od opcija je koordiniran rad Europske unije i ono što, će se, što ćemo jutros odraditi e, jest da evo E, mi ćemo sada čuti reakcije na dokument na razmatranje i usvojit ćemo svoje stajalište prije izbora. Prije e, foruma, političkog foruma na visokoj razini u rujnu, tako da ovo nam je doista bilo važno čuti i mislim da nas to može potaknuti na razmišljanje vezano uz to što možemo zatražiti od komisije i od naših nacionalnih vlada kada je riječ o tom zauzimanju vodeće pozicije. Evo, samo me zanima, imam do sada četiri javljanja za riječ. Evo, pročitat ću imena. Koliko imamo vremena? 20 minuta. U redu, možemo svakome dati po nekoliko minuta. Heidi Hautala ima riječ prva. Hvala vam i hvala vam na strateškim savjetima i na vašem e, dubokom uvjerenju da Evropska unija može postići ono što želi. Slažem se s vama. Htjela bih da nam kažete nešto više o tome kako ustvariti to e, upravljanje, vrijednosno upravljanje trenutno se vode rasprave unutar Europske unije i na razini država članica upravo na temu kako to postići. Neke države članice poput Francuske već imaju horizontalno zakonodavstvo o dubinskom e, ispitivanju. To je jedan model koji bi se mogao iskoristiti na europskoj razini. Ja sam duboko uvjerena da će se više raditi na ovim izazovima kada stupi na snagu nova komisija jer nema smisla da imamo različito zakonodavstvo u državama članicama poput e, zakona protiv e, ropstva u Ujedinjenom kraljevstvu e, ili nekih zakona u Francuskoj. Tako da me zanima što biste vi preporučili, posebno kada je riječ o neodrživom lancu opskrbe. Kako doći do tog obvezujućeg pristupa i smatrate li da Europska unija tu doista može zauzeti vodeću ulogu i smatrate li da to može pomoći u našem nastupu na globalnoj razini? Hvala Marija Hojbuh, sada ima riječ. Hvala lijepa. Hvala vam na ovom vašem izlaganju. sad zanimljivo vas je slušati. Imate li sada prijevod? Hvala vam. Hvala na ovom vašem izlaganju. Na kraju, zapravo završili ste s time da Europa je najbliža rješenju, naravno to nas veseli, ali mislim da je i opasna ovakva izjava jer upravo u parlamentu imamo široku raspravu o tome što trebamo učiniti u budućnosti. Ja sam predsjednice zelenih, ambiciozni smo i nama se uvijek zamjera. Eto, pa činimo već jako puno, a drago mi je što ste spomenuli da ovu vodeću ulogu Europa ne smije izgubiti. Koji puta se zaista brinemo našoj rukovodećoj ulozi, jer e, smatramo da smo dovoljno dobri u svemu tome. Još jednom ste potvrdili da jesmo e, vodeći, ali nismo dosljedni. Dosljednost u razvojnoj suradnji igra izuzetno važnu ulogu. Na kraju dnevnog reda glasovat ćemo o mišljenju e, vezano uz sljedeću zajedničku poljoprivrednu politiku sa višegodišnjim financijskim okvirom Otvrđujemo i uvjete za poljoprivredu kad je o ključnom području koje ste vi spomenuli, to je prehrana, prehranbeni proizvodi, zapravo u tom području uvijek tamo jednom vozni red i red kretanja za idućih 7 godina od 2021. do 2027. godine je sve definirani i zapravo nije jednostavno da ostanemo ambiciozni jer postoji opasnost da između big biznisa i zdrave proizvodnje hrane osiguramo prihode za poljoprivrednike, da stabiliziramo tržišta, to je uistinu teško izbalansirati. Stoga mi je žao što nisu nazočeni oni kolegice kolege koji uvijek koče e, i koji nisu tako ambiciozni u tom području. Spominjem prehranu i prehrambene proizvode, meni on leži na srcu, eh, ja sam i sama poljoprivrednica, uvijek eh, imamo to hodanje po rubu ponora i moramo preživjeti kao poljoprivrednice, ali isto tako dobiti to kao sljedeće pitanje u politici, da, odustati od eh, prehrane mesom. Međutim, mi zeleni prije nekoliko godina na jedno mm, izborima u Njemačkoj kada smo e, predložili jedan dan da u javnim restoranima i u kantinama da se jedan dan u tjednu odredi i da bude to vegetarijanski dan i mi smo izgubili izbore to nas se obilo o glavu to je sigurno dobra polazište, ali možda imate kakve zamisli kako bismo ovu problematiku e, poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda povezati i kako to možemo još e, značajnije naglasiti, a kad je riječ o ključnim područjima, energija, prehrana, kako tu e, ukazati na jedan plan kretanja, ja mislim da je taj plan kretanja jako važan jer bismo onda na taj način mogli i nastaviti i u drugim segmentima u kojima je to potrebno. Hvala Marija, samo želim reći da u Ujedinjenom kraljestvu ima sve veći broj vegetarijanaca i vegana. E, dakle, s obzirom na generaciju onih koji su rođeni oko 2000, oko, dakle, milenije, na prijelazu milenija, mislim da doista primjećujemo jednu transformativnu promjenu kod e, te nove generacije i ljudi su sve svjesni onoga što jedu, dakle svog prehrambenog režima. Kolegica Kadenbach. Hvala. Hvala na zaista dojemljivom i svestranom prezentaciji koja nam zapravo dosta brutalno e, prikazuje sam status quo, pokazuje da ne idemo u pravom smjeru. Da, možda smjer je dobar, ali rezultati nisu dovoljno prihvatljivi. I onda na kraju vaš e, ipak optimističan završni komentar. Još jedno pitanje koje, odnosno komentar, rasprava poput ove, možda vi nemate u sad ali kada je sastav e, sudionika ovog e, našeg skupa bi bilo reprezentativno za kompletna struktura je našeg Europskog parlamenta i naša bi rasprava bila potpuno drugačije. Možda ova slika koju ste vidjeli, ovo otvorenost, angažiranost, kad je reč o ispunjavanju ciljeva održivog razvoja, nisu baš reprezentativni za kompletan naš Europski parlament. To možemo e, vidjeti kada dolazimo u odborima NVTV i kada imamo sa ambicioznim prijedlozima. Mnogi od tih prijedloga u konačnici se razvodnjavaju, e, nešto postižemo, ponosan sam na to što postižemo i što smo uspjeli u zadnjih nekoliko godina ostvariti. Međutim, moramo konstatirati da svaki pokret ima i svoj protupokret i što mi intenzivnije težimo prema okvirnim uvjetima e, održivog gospodarenja, tako s druge strane imamo i protu pokrete koji ma je za cilj kratkoročno profitiranje i koji ne vide ove dugoročne ciljeve, već samo kratkoročne ciljeve. Grafikom koji ste prikazali, koja je dojmljiva u svom smislu, to je implementacije u u svih 28 članica, implementacije ciljeva državih razvoja. Kako države članice e, sagledavaju same e, procese ciljeva održivog razvoja, mislim da samo e, promatranje ovih sastavljanja ovih rezultata dovodi do manje blistavog rezultata. Pitanje bi bilo kako možemo uspjeti da upravo kroz ove protupokrete i ove kratkoročne nacionalne ciljeve i profitabilnost u kratkom vremenskom periodu koji utječe na trenutnu bilancu, kako možemo prijeći na dugoročno planiranje u ciljevima održivog razvoja. Hvala. Hvala vam Jeffrey Sachs što ste nam se pridružili i što već dolazite više godina uzastopno i na taj način nam pomažete. Kao što smo čuli, parlament još nije postigao sve što bi trebao, ali evo, e, sada su i SID izgleda radikalni, budući da su uzeli ciljeve održivog razvoja kao podlogu za svoju politiku. Da kako nismo još postigli sve što bismo htjeli, ali to je dobar početak. To smo čuli od finske reprezentacije. Sve stranke i svi klubovi zastupnika su uključeni u tu strategiju. Čuli smo da bi trebalo više raditi na ciljevima održivog razvoja i na klimatskim promjenama. Studenti izlaze na ulice diljem Europe. Ja sam vrlo ponosan na njih. Prošlog tjedna smo se susreli s nekim od njih. Mi smo u parlamentu u, imali jedno izvješće odbora AFET i Envi o klimatskoj diplomaciji kako bi se više učinilo po tom pitanju. E, prošlog ljeta smo se zapitali trebali nam e, samo klimatska diplomacija. E, kao i u znanstvenoj zajednici trebamo zapravo imati jedan multidisciplinarni pristup i pitam se treba li nam možda diplomacija u području provedbe ciljeva održivog razvoja. Što mislite o tome? Je li to nešto što se podučava u Indiji ili negdje drugdje u svijetu? Dakle, kao jedna vrsta dosljednosti politika. Imam još jednu o, e, završnu primjedbu. Sada govorimo o trgovini i klimatskim promjenama. U CETI se govori o klimi, E, dakle, klimatske promjene su nešto što se sada inkorporira u trgovinski sporazum. U e, sporazumu s Japanom smo dodali jednu razinu u tom kontekstu. Zanima me što mislite, trebamo li to, dakle, osim ovoga što imamo o klimatskim promjenama, e, zanima me, možemo li imati određena pravila kako bismo uključili ciljeve održivog razvoja u poglavlje održivom razvoju trgovinskih sporazuma. Hvala Charles Görens. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Drago mi je što je Jeffrey Sachs eh, ponovno ovdje. Sjećam se da sam se jednom susreo s njime u Parizu u OECD-u i on mi je povjerio sljedeće. Ja sam gotovo uvijek u krivu. am almost always wrong. Nadam se da to nije slučaj danas, ali na stranu ova anegdota. Mislim da je bolje da prijeđemo na ono što je važno. Doista me impresionirala vaša prezentacija. Mislim da se mi u velikoj mjeri slažemo s vama trenutno imamo jedno upravljanje, naime nema, gotovo da nema upravljanja na svjetskoj razini, a ono što ima dovodi u pitanje američki predsjednik koji se želi vratiti na jedan drugačiji poredak koji je postojao prije 1945. godine, dakle on dovodi u pitanje čitav multilateralni sustav. I kako na temelju e, i s obzirom na takvo uništavanje planeta, na koji način možemo voditi politiku koja bi imala za cilj provedbu ciljeva koje ste spomenuli. Kada je riječ e, o skupini G7, njihova priopćenja su doista mm, bez ikakvog karaktera. Isto vrijedi i za skupinu G20. Dakle, morali smo uložiti velike napore kako bi se govorilo o e, socijalnim uslugama i rečeno nam je da je prekasno da se to stavi na dnevni red. Tako da elita koja e, je vodi svijet u ovom trenutku je doista smiješno, ne znam trebali e, plakati zbog toga ili se smijati. Postoje neki forumi na kojima se iznose prijedlozi, ali koji su isključivo akademske prirode, kao što je dakle e, primjerice program UN-a za razvoj. Istovremeno su nam potrebni svi ti elementi sustava globalnog upravljanja ako želimo imati globalno upravljanje, a vidimo da se zapravo ovdje događa to da idemo unazad i nažalost to moramo konstatirati. Moram priznati da me uvijek impresionira kada čujem e, predstavnike Sjedinjenih američkih država da oni prije svega promišljaju o strategiji, a drugo razmišljaju samo o strategiji. Dakle, vi kao dobar strateg, kada biste imali moć i sve ovlasti komisije, kada biste bili predsjednik Europske komisije, na koji način biste organizirali e, dakle e, izlazak, odnosno koje biste odluke donijeli. Pred nama su europski izbori koji su od izuzetno velikog značaja. Što biste rekli javnosti e, kada biste imali u rukama sve ovlasti koje ima Europska komisija? Pa evo, ovo je jedna nova ideja. Dakle, da profesor postane predsjednik komisije. Ne znam e, na čelu kojeg kluba zastupnika bi bio kao vodeći kandidat. Žil Pahnjo sada ima riječ. Istovremeno znamo da nije Europska komisija ta nego Europski parlament, onaj koji predstavlja narod na izravnim izborima. Evo ja bih eh, samo osobno htio reći koliko mi je drago da sam čuo vaše izlaganje na jednu temu koja mi se čini doista najaktualnijom temom 21. stoljeća i sada je trenutak da se pripremimo za društvo, dekarbonizirano društvo, kao što ste nam objasnili u vašem izlaganju. I na ovom početku 21. stoljeća imamo dojam da smo proživjeli jedan težak trenutak. Ja sam bio uz Lindu kada smo bili u Kopenhagenu na sastanku COP gdje se nije postigao dogovor, premda su svi šefovi država i vlada bili prisutni i nije u to vrijeme čak nije niti Donald Trump bio predsjednik SAD-a, to je bilo još za vrijeme Baracka Obame i nažalost nitko nije e, uspio pronaći rješenje za vrijeme tog sastanka Kopa u Kopenhagenu. Bio sam doista ponosan kada je u prosincu 2015. godine sklopljen sporazum iz Pariza. Ja sam bio izvjestitelj za Europski parlament. Mi smo u listopadu 2015. izglasali rezoluciju kojom smo pokazali volju Europskog parlamenta da se dođe do rješenja. No, ovaj sporazum iz Pariza koji predstavlja jednu E, veliku europsku pobjedu nažalost nije pravno obvezujući tako da od 2015. godine primjećujemo da stvari idu čak i unazad uključujući i europsku razinu postoje neke države članice neću sada nikoga optuživati jer ne želim biti neugodan ali postoje neke velike i značajne države članice na razini Europske unije koje su usvojile, e, dakle koje nisu bile na visini zadatka. Tri mjeseca e, prije europskih izbora, dakle nešto više od tri mjeseca uoči europskih izbora, mi e, zastupnici u budućem sastavu parlamenta moramo preuzeti svoj dio odgovornosti. Vidjeli smo to u Katovicama na sastanku COP24 da mi europljani nemamo dovoljno hrabrosti, to se pokazalo i nismo spremni preuzeti odgovornost. Da, povremeno eh, se drže eh, lijepi govori u nekim akademskim krugovima, ali osim lijepih govora moramo doista krenuti na posao Primjerice, jedan e, francuski ministar koji je popularan u Francuskoj dao je ostavku zato što je smatrao da energetska i ekološka tranzicija ne idu dovoljno brzo, barem u Francuskoj. No, evo, mi želimo čuti ovo što nam govorite i moramo se pobrinuti da naše aktivnosti budu na razini Europske unije, da se na razini Europske unije provodi takva politika koja bi nam mogla omogućiti da sudjelujemo u toj izmjeni paradigme do koje moramo doći. Dakle, moje konkretno pitanje bilo bi sljedeće. Što mislite o nekim prijedlozima koje su neke kolege ovdje spomenuli, e, dakle s obzirom na predstojeće europske izbore, a to je da se krene u nešto konkretno. Dakle, tu imamo e, da kako određene osjetljivosti u Europskoj uniji. Kaže se da nacionalisti i populisti ne vjeruju klimatske promjene. Vidimo to i na primjeru američkog predsjednika. Nažalost, on nije u tome usamljen u svijetu. Dakle, trebamo zapravo krenuti sa nekim konkretnim prijedlozima kao što je primjerice e, osnivanje e, fonda za borbu protiv energetskog siromaštva. To nam se čini nužnim ukoliko želimo postići to da e, siromašni slovi u Europi mogu reći ova energetska tranzicija ne predstavlja za nas neku vrstu kazne s obzirom da postoji taj fond za energetsko siromaštvo 44,5 milijuna Evropljana nema e, dovoljno dostupnu energiju ili barem ne po prihvatljivim cijenama. Zatim se zalažemo za Europsku banku za klimu koja bi omogućila da se objedine svi ti fondovi. Europska središnja banka je uspostavila jednu operaciju, monetarnu operaciju koja je došla do e, iznosa od 2500 milijardi eura. Ta e, monetarna operacija je omogućila da se održi euro, ali isto tako su se kupile i neke e, isto tako je to podržalo i aktere na financijskom tržištu. Tako da mi predlažemo da se ti resursi usmjere ka energetskoj tranziciji. Također predlažemo porez na emisije E, ugljika na granici Europske unije. I na kraju, vi ste i sami to spomenuli, želimo da se iziđe iz paradigme e, oslanjanja na naftu u Europi, no moramo imati na umu da se 112 e, milijardi 12 milijardi eura troši na fosilna goriva, na subvencije za fosilna goriva u Europi, tako da još uvijek postoji velika ovisnost o fosilnim gorivima u Europi. Mi predlažemo da se iskoriste e, ta e, taj javni novac, budući da je riječ o subvencijama, da se iskoristi za e, obnovljive izvore energije, posebno u području prometa e, koji je jedan sektor koji predstavlja određene poteškoće za nas ovdje u Europi. Evo to bi bila moja četiri prijedloga koja mi se čine važnima i želio bih čuti vaše mišljenje o tome. I to sve skupa me navodi na sljedeći zaključak. Trebamo prestati s lijepim riječima i trebamo E, iznaći konkretna rješenja, odnosno konkretne prijedloge. Hvala. Ja bih samo dodala nešto. Vi ste spomenuli šest velikih transformacijskih procesa za koje se zalaže vaša mreža. E, kako se nejednakost uklapa u ovih šest kategorija? Slažem se sa društveno odgovornim poslovanjem, sa poreznim pitanjima, ali pitam se zapravo pod koje poglavlje bi spadalo to pitanje rješavanja nejednakosti. Hvala lijepo. Evo ja ću pokušati dati neka pojašnjenja. E, dakle, i hvala vam na ovim pitanjima koja se svode na to što ćemo učiniti u ovome svijetu koje se nalazi u tako jednom kompleksnom trenutku. Mislim da je možda ključna geopolitička stavka, tada Europa mora zauzeti svoje mjesto na međunarodnoj sceni da ne smije ovisiti o Sjedinjenim američkim državama. Ona treba djelovati kao jedan e, e, snažan ujedinjeni glas u odnosu na Sjedinjene američke države, Kinu, Indiju, Rusiju i druge međunarodne čimbenike. Bez toga će biti teško. Razlog što to naglašavam jest da Sjedinjene države nisu sada u poziciji da preuzmu vodstvo ili da pokažu odgovornost i to je velika promjena u odnosu na situaciju kakvu smo imali e, čitav niz desetljeća. Djelomično je to zbog Trumpa, ali djelomično i ne zbog njega. To je jedan e, dugoročni izazov i mi ćemo dati sve od sebe kako bismo to popravili u SAD-u i mislim da se politika može oporaviti od ovakve katastrofalne situacije koju imamo i koja je opasna. No, istovremeno ne mislim da interesi Europe ili svijeta trebaju biti definirani ili se definiraju na način na koji su se definirali prije 20 ili 30 godina, a da se sve, zapravo da sve počiva na Sjevernoatlantskom savezu. Ja se nadam da će e, se pojaviti e, odgovornost među partnerima i s druge strane Atlantika, no bude li Europa ovisila o američkom vodstvu, mislim da se morate suočiti s time da e, na to ne trebate računati. ako se europska sigurnost bude definirala isključivo na temelju suradnje sa SAD-om, od toga neće ništa biti. Tako da žao mi je što sam tako eksplicitan ali jedina snažna poruka koju mogu uputiti e, što se tiče izbora u svibnju jest da Europa treba biti snažna. E, Sjedinjene države pod vodstvom Trumpa aktivno pokušavaju podrivati Europsku uniju što je evidentno. On pokušava promicati e, i pomagati nacionalne snage u Europi, gospodin Bannon koji je jedna od najružnijih figura, ne mislim u fizičkom smislu nego u smislu ideologije za koju se zalaže zapravo je utjelovljenje jedne ideje, a to je ideja da e, treba da nacionalizam treba prevladati kao politička opcija i da e, se zapravo radi o jednom sukobu i borbi među e, nacijama. To je jedna primitivna ideja koje se Europa oslobodila nakon 1945. godine kada je uspostavila najdosljednije institucije e, transnacionalnog karaktera u svijetu. Međutim, američka administracija to pokušava u ovom trenutku podrivati. I to je evidentno. To je doista jedan glupi, opasan potez Međutim, nažalost, u mojoj zemlji se moramo nositi sa glupim i opasnim ljudima i sada e, je na čelu naše države su najgori ljudi koje imamo jedni od najgorih. To nisu znanstvenici, i filozofi i slično. I mislim da je dovoljno da ih čujete kada govore da dođete do tog zaključka i to jest problem. No, Europa sa svoje strane treba pregovarati s Kinom. E, želite li pregovarati s Kinom kao 28 zasebnih država ili Kina i 16 država? Ne, ja ne bih na vašem mjestu, radije bih ušao u taj dijalog e, kao Europa i Kina. I mislim da je to jedan e, zapravo dobar spoj jer ima dosta pozitivnih komplementarnih aspekata. A SAD kao e, jedna imperijalna snaga na zalazu sa svojim krivim predođbama gleda na Kinu kao na neprijatelja, što je da kako kriva percepcija. To je jedna iznimno opasna ideologija e, koju sada Europa prihvaća. Zabranimo kineske tvrtke. Mislim da je to zaista krivi pristup, evo. Samo da to kažem. Mislim da se na taj način ide na ruku nekim e, ljudima koji se zalažu za vrlo simplificiran način razmišljanja. Ja nemam osjećaj kao da smo u 1936. nego 1910. nacionalizam prevladava, imamo razno razne frakcije, svi predstavljaju prijetnju i mislim da to je jedan dosta eksplozivni miks i to je sve skupa dosta loš temelj s obzirom da moramo imati e, globalnu suradnju kako bismo postigli transformacijske procese. Ako od toga odustanemo, mislim da ništa od svega toga. Mislim da to mora biti jedan zajednički e, globalni program koji se temelji na suradnji. To nije njemački, francuski, američki program, nego jedan svjetski program suradnje koji neće moći dati rezultate u jednoj regiji ili u jednoj zemlji. Mi ne možemo zaustaviti klimatske promjene ukoliko ne uspostavimo snažno partnerstvo s Kinom. Nema šanse, ne možemo to učiniti ukoliko nemamo snažne veze i suradnju s Indijom. Dakle, to je čista matematika eh, emisije stakleničkih plinova. Ne govorimo o ideologiji, govorim o tome da se saklenički plinovi miješaju u atmosferi što zahtjeva da sve velike regije sudjeluju u tim naporima da se suzbiju emisije. Tako da je u tom kontekstu ključno da imamo snažnu Europu. To je u vašem interesu i u interesu ostatka svijeta. Da kako vi se ovdje e, suočavamo sa problemima inercije i strukture, struktura, problem strukture jest da e, ovisite o Sjedinjenim američkim državama za, za sigurnost. To više nije tako jednoznačno i Sjedinjene države vam više ne pružaju sigurnost. Oni su pokrenuli sve ratove na vašoj periferiji posljednjih 15 godina. A bilo da je riječ o Siriji, Iraku, Libiji, da kako tu su imali i pomoć drugih. Dakle, oni su stvorili kaos na vašoj periferiji Europa tu nije ništa rekla budući da Europa nije imala svoju vanjsku politiku jedino ste upozorili SAD da ne napadnu Irak što je bila doista sjajna poruka u to vrijeme. Ono što želim reći je da Europskoj treba vanjska politika uz tu taj jedan program transformacije. I Europa je ona regija koja se zalaže za vrijednosti koje su nam potrebne na svjetskoj razini. Vi ste to naučili na težak način, ali ste savladali tu lekciju. I zato je Europa doista za nas primjer. Ako Europska unija ne bude dobro funkcionirala, neće funkcionirati ni ASEAN, niti druge regionalne organizacije. Svi drugi pokušaj da se ostvari regionalna suradnja, a to je ključno za preživljavanje u 21. stoljeću, neće dati rezultate. Tako da, evo, to bi bila moja glavna poruka. E, trenutno, nažalost, e, postoje ti nacionalistički trendovi koji prevladavaju. Svima vam je dobro poznato kakva se vodi politika u vezi sa migrantima. To je doista eh, dovoljno pitanje e, situaciju u Europi i umjesto da kažete SAD-u eh, dakle prestanite sa tim ratovima na našoj periferiji i sa klimatskim problemima koji dovode do takvih izbjegličkih valova, dogodilo se to da je Europa zapravo doživjela izvjesni interni slom zbog e, politike prema migrantima i to je postala dominantna tema. No čak niti to nije vaša glavna osnovna politika. Vaša osnovna politika treba se temeljiti na dostojanstvenom životu i održivom razvoju na jedinstvenom europskom prostoru i snažnom sigurnosti koju ćete e, sami uspostaviti i snažnom suradnji s drugim regijama, dakle suradnja sa Kinom, Jugoistočnom Azijom, Sjedinjenim američkim državama i Afrikom kao snažan jedinstven partner. Nažalost, Sjedinjene američke države i e, sadašnje američko vodstvo nisu u mogućnosti, odnosno oni ugrožavaju tu vašu poziciju iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. No čak i da je predsjednik Obama još na vlasti kao razumna osoba, čak kada bismo i dobili takvog predsjednika ponovno, Europa svejedno mora biti samostalnija nego ranije. Nećemo se vratiti na razdoblje hladnog rata za vrijeme kojeg je su Sjedinjene američke države predstavljale jednu krovnu, institu, krovnu strukturu u smislu sigurnosti. Dakle, evo, to bi bio doista moj zaključak. Isto tako, E, razlog zbog kojeg e, Sjedinjene države doživljavaju Kinu kao neprijatelja jest sljedeći. Mislim da je to važno razumjeti. Američka ideologija i to se provlači kroz sve njihove dokumente politika jest da Sjedinjene države moraju biti najveća supersila u svijetu. Dakle, dominacija Sjedinjenih američkih država u svijetu. To nije održiva ideologija za mirni, mirnodopski svijet. To je jedna opasna ideologija i u tome je upravo problem. A to je problem za vas i zato što iz tog razloga Sjedinjene države gledaju na tuđe uspjehe kao na prijetnju. Jer oni ne žele uspješne partnere, oni žele samo ostvariti dominaciju nad drugima. Ja to ne izmišljam, možete pročitati nacionalnu strategiju SAD-a za 2018. godinu e, izvješća obavještajnih službi e, Ministarstva obrane. Svugdje se govori o toj dominaciji. E, Kina ne može biti vaš neprijatelj. Bilo bi dobro da se da ostavite naglasak na dakle E, mirno povezivanje u različitim područjima, ne kao neprijatelji. I mislim da je to ono što je najvažnije reći. U jednom pragmatičnijem smislu mogao bih reći još sljedeće. Nadam se da će nova komisija kroz sljedeći godinu dana moći podnijeti izvješće parlamentu o jednom konkretnom putokazu za transformaciju u području energetike, prehrane, korištenja zemljišta i slično. Dakle, ja bih im to povjerio kao zadaću, ne neke opće izjave ili ciljeve, nego konkretni putokaz. I mislim da bi parlament trebao ustrajati na tome da za godinu dana dobije detaljni putokaz. Da kako, pojedine države će onda razraditi svoje nacionalne politike, ali u sklopu jednog eksplicitnog e, okvira. U mnogim domenama života ne očekujemo od nacionalnih politika da definiraju sve, kao što su internetski protokol, na primjer, ili e, dakle 4G ili 5G Dakle, ne traži se nacionalne politike za područje kontrole zračnog prometa. To su standardi koji se moraju definirati na razini neke regije ili čak na globalnoj razini. Isto vrijedi za energetiku, za promet. Ako mi dopustite samo jedan kratki primjer. Europsko gospodarstvo u velikoj mjeri ovisi o automobilskom sektoru. Dakle, to je činjenica. E, automobilski sektor će za 15 godina izgledati bitno drugačije nego što je to bio slučaj u posljednjih stotinu godina. E, imat ćemo električni vozni park, e, automobilska industrija će imati automobile koji će biti autonomni i koji će imati sustav umjetne inteligencije. Tako da je ključno preživljavanje tog sektora za E, gospodarski za vitalnost europskog gospodarstva. U protivnom ćemo voziti kineske automobile i imat ćemo e, e, ekološku katastrofu. Da li se tu pomaže rapodnoj transformaciji europskog automobilskog sektora? Rekao bih ne još, i mislim da treba biti jasno da će do 2030. godine sva vozila, uključujući i lako gospodarska vozila, morati biti vozila e, koja e, ne proizvode emisije. Mislim da to treba jasno reći. Morate proizvesti infrastrukturu za električna vozila ili pak vozila na e, vodik kako bi automobilski proizvođači morali, znali što činiti kako bi imali na raspolaganju komplementarnu infrastrukturu. i Isto tako bi onda i javnost mogla znati kakve će automobile voziti. I to će biti mnogo bolji automobili. Mislim da su e, vaši automobili sada sjajni, ali bit će još zabavniji kada budu pametni električni automobili. To nije e, transformacija koja će se postići pojedinačno u 28 država članica Europske unije. To se mora ostvariti na razini Europske unije. Ja bih e, doista apelirao na vas da tražite od Europske komisije konkretni putokaz i da objasnite Europskom vijeću, dakle čelnicima, da to ne iskušavaju jedan po jedan. To se ne može na taj način postići, premda možda mislite da je vaša politička budućnost e, ovisi o nacionalnim odlukama. Dakle, takva transformacija ne može se postići zasebno u pojedinim zemljama. Evo, to je zapravo bila moja glavna poruka. Da, mislim da se to mora uklopiti u svjetsku trgovinu. E, trebaju nam također porezi e, na granici ukoliko se države ne budu pridržavale standarda dekarbonizacije. Mislim da je to logično i da je to provedivo. Što se tiče e, lanca, naime vrijednostnih lanaca, mislim da je najvažnije da se ustanove oni sektori koji su najvažniji u zahtjevnim vrijednostnim lancima kao što su poljoprivreda, e, kava, palmino ulje, e, soja, zatim industrija fosilnih goriva, rudarstvo i sektori koji su poznati po radno intenzivnim e, schemama. Dakle, nakon što se dobije putokaz, Također bih tražio od komisije i od e, udruženja predstavnika industrije da definiraju dakle e, važne mjesta, odnosno opasna mjesta po pitanju nekih problema kao što su zagađenje, deforestacija, rad djece i tako dalje. Nakon toga e, imamo standarde za izvješćivanje i matrice i da kako svi u vrijednostnom lancu bi trebali biti svjesni toga da e, su u jednom sustavu gdje postoji praćenje strogo praćenje i gdje se e, mogu ocijeniti svi ti kriteriji i nakon toga bih to također popratio i određenim novčanim kaznama e, koje bih možda Um, obustavio nakon 3 ili 5 godina. Ako uvozite od nekog uh, uvoznika koji je prekršio standarde uh, u području vrijednostnog lanca, bilo da je riječ o radu djece ili o nekom drugom kriteriju, tako da bih svakako se uh, zasnovao na jednom sustavu novčanih kazni i sustavu dakle gdje će postojati određeni zahtjevi za izvješćivanje. I mislim da udruženja e, i predstavnika industrije moraju biti uključena jer e, svi imaju svoje platforme, primjerice svjetski proizvođači kave i svi ostali proizvođači imaju svoje platforme. No ja bih im e, sada zaprijetio novčanim kaznama kako bi oni doista kontrolirali svoj vrijednosni lanac da se ustanovi kakvi su radnički uvjeti, e, kakvi su uvjeti u području zaštite okoliša, socijalni standardi. Mislim da je to nešto što je sasvim izvedivo i mislim da bi im to interno pomoglo da da dakle odvrate svoje vlastite članove od nekih nepoželjnih praksi. Što se tiče nejednakosti, tehnički gledano, mi smo sad, to je u našoj prvoj e, transformaciji gdje se govori o obrazovanju i e, vještinama i e, nejednakosti, no rekao bih još jedanput da je Europa jedna od vodećih regija kada je riječ o smanjivanju nejednakosti E, dakle koeficijenti su 10 postotnih bodova ispod ostatka svijeta. Mislim da ste vi doista u tome sjajni i to je jedan e, sociodemokratski model koji je nakon drugog svjetskog rata zaživio u Europskoj uniji, u politikama Europske unije i koji se nastavlja i do sada, no ja mislim da je važan i ovaj e, koeficijent Gini Europa je jedina koja ima eh, ispod 0,3 razlike između SAD-a i Europe, postoje mnoge razlike. Jedna od njih je da Europa ubire dovoljno poreza eh, i ima dovoljno transfera, proračunskih transfera kako bi držala pod kontrolom nejednakosti. Potrebne su određene fiskalne mjere i mislim da je to ključno kako bi nejednakost bila na niskoj razini, da kako uz neke druge vrijednosti kao što su ljudska prava, rodna ravnopravnost. Uz to mislim da su najvažniji fiskalni mehanizmi, da kako uz sudjelovanje radnika putem sindikata ili nekih drugih mehanizama, e, kako poduzeća ne bi podivljala e, u smislu nejednakosti, na, dakle interno gledano. I'm, I'm particularly for reminding us, we are moving towards elections here, reminding us about the... Evo, u oči izbora zapravo smo dobili podsjetnik na to koliko su oni važni i kao što smo čuli, dakle, bitno je da je Europska unija snažna, tu vim kolege iz Ujedinjene kraljevine, mislim da smo pod napadom ljudi poput Benona i sličnih u Ujedinjenoj kraljevini izgubili povjerenje i samopouzdanje. Dakle, ja se ne ispričavam zbog toga što smo u Europi i onoga što smo odradili ovdje. Ja mislim da je to snažna poruka onima koji će izići na izbore. Da, ono što se ovdje događa jest bitno i da može preobraziti ostatak svijeta i može nas odvesti u bolji svijet i ponuditi bolji život e, ljudima koje predstavljamo i svima ostalima u svijetu. Dakle, ako Europa postupi ispravno, to može biti snažna poruka ostatku svijeta i to je pozitivna poruka koja proizlazi iz današnje rasprave. Pa, Evo, poštovani kolege, zahvaljujemo Jeffreyu. Ovo je kraj našeg saslušanja. Čuli smo i povjerenika Timmermansa i Jeffreya Saxa. Sada prolazimo na e, četvrtu točku dnevnog reda ovom našem zajedničkom dijelu. I to je razmatranje našeg e, izvješća na vlastitu inicijativu o ciljevima održivog razvoja. I to smo izvješće izradili jer smo htjeli E, učiniti nešto prije izbora. Imamo tu dokument za razmatranje i dobili smo dozvolu konferencije predsjednika i konferencije predsjednika odbora da usvojimo izvješće na vlastitu inicijativu kako bi parlament mogao dati svoj doprinos pripremama političkog foruma UN-a na visokoj razini koji će se održati u rujnu, a također priprema se i europski sastanak na vrhu u Sibiju u svibnju i htjeli smo također dati doprinos kao parlament i tom sametu. A sada dajem riječ Žil Parnjovu iz odbora ENVI koji će predsjedati ovom raspravom. Hvala, hvala ti Linda. Prije svega bih želio zahvaliti članovima oba odbora na dobroj suradnji e, gdje smo uspostavili okvir za rad u Europskom parlamentu, bez toga to ne bi bilo moguće. Kao što je spomenula Linda McEvan, riječ je o strateškom godišnjem izvješću e, za dakle politički forum na visokoj razini gdje će ciljevi održivog razvoja biti u središtu rada parlamenta tijekom nekoliko godina. Pred nama je još mnogo posla kako bismo ispunili ciljeve agende 2030. Međutim, želio bih istaknuti E, važan rad na dosljednosti na našim politikama, bilo da je riječ o agendi 2030. ili o Pariškom sporazumu iz prosinca 2015. godine. Naše aktivnosti u području klime jedan je od ciljeva održivog razvoja koji smo ove godine detaljno analizirali na političkom forumu na visokoj razini, posebno veza između revidiranih ciljeva i opće teme foruma 2019. E, a to je kako autonomizirati ljude i omogućiti inkluzivnost i jednakost. Aktualne zbivanja poslije ovoga mjeseca pokazuju da su ta pitanja ključna. Želim na kraju čestitati našim suizvjestiteljima, Francesco Gambusu i gospođi Eleni Teokarus, na njihovoj suradnji. Sada je pred nama 20 minuta za predstavljanje i raspravu ovoga izvješća. Malo kasnimo s vremenom, tako da ću odmah dati riječ e, osobama koje će zamijeniti su izvjestitelji koji nisu mogli doći na današnji sastanak. U ime gospodina Gambusa dajem riječ gospodinu Soniku koji je u dvorani. Imate riječ. E, posla Gambusa, który niestety nie mógł być obecny dzisiaj. E, želim e, se ispričati u ime gospodina Gambusa koji danas nije mogao doći i želim e, podijeliti s vama nekoliko komentara koji je pripremio izvjestitelj u ime kluba Pučana. Dakle, gospodin Gambus vjeruje da europske mjere za postizanje ostvarenja agende za 2030. godinu idu u pravom smjeru, dakle ne samo sa stajališta parlamenta, nego i Europske unije kao predvodnika u tome. Dakle, trebamo pozvati Kinu i SAD na eh, aktivno uključenje u cijeli proces. Kao globalni lideri moramo biti ambiciozni, ali moramo također i kritički promišljati. Izvjestitelj pozdravlja dokument e, za razmatranje koji je izradila komisija. Agenda za 2030. godinu je u velikoj mjeri povezana sa našim e, ovlastima i obvezama koje proizlaze iz ugovora. Kako bismo prilagodili naše e, politike, kako bismo ostvarili ciljeve, trebamo za to imati prave instrumente. A sada pređemo na izvješće. Dakle, ovo je prvo izvješće u čitavom nizu izvješća koja se odnose na ciljeve održivog razvoja. Ovaj dokument je dosta općenit e, i usredotočuje se na ciljeve koje treba revidirati 2019. godine visoko kvalitetno obrazovanje, dostojanstveni rad, rast, smanjenje nejednakosti, klimatske promjene i snažna međuinstitucijska partnerstva. Izvjestitelj je svjestan na činjenice da tu postoji niz ciljeva koji se odnose na zdravstvo, sigurnost hrane i gospodarstvo, ali postoje neki ciljevi na koje se trebamo usredotočiti prije foruma na visokoj razini. Svake godine se moramo zadavati niz prioriteta jer ćemo svake godine inače imati isto izvješće, a to će imati tek malu dodanu vrijednost. Zatim e, dobrovoljna nacionalna revizija. E, izvjestitelj poziva zemlje članice na provođenje sveobuhvatnih i sustavnih revizija. Dakle, naši ciljevi se trebaju pretočiti sada u dijela, u aktivnosti. U izvješću pozivaju se neke zemlje članice na započinjanje dobrovoljne revizije jer to još nisu sve učinile. Agenda za 2030. je dokument koji treba poštovati, a to se može jedino učiniti temeljem jednog sveobuhvatnog pristupa. Dakle, svi dionici, sve strane trebaju u tome sudjelovati i to mora biti više razinski sustav. Treba se čuti glas Europe. Naša klimatska diplomacija je pravac koji treba ojačati. Na taj ćemo način jedino ostvariti održivi razvoj u području zaštite okoliša društva i gospodarstva. Izvjestitelj se nada da će uspjeti ustvariti dobru suradnju sa ostalim izvjestiteljima. Nije nam preostalo još mnogo vremena, ali moramo izraditi i kvalitetan dokument koji zahtjeva također i angažman sviju. Hvala vam gospodine Sonik na, na vašem eh, izlaganju u ime gospodina Gambusa. Nitko se nije prijavio da zameni gospođu Teokarus, tako da ću sada predati riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodine Sonik, želite li ponovo uzeti riječ u svoje vlastito ime ili ne? Da, ja ću govoriti poljski. Da, Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti su izvjestiteljima. Mislim da je ovo kvalitetan dokument e, i slažem se sa stajalištima koja su prikazana u izvješću. U srpnju ćemo analizirati ciljeve u okviru UN-ove platforme i stoga smo se ograničili upravo na te ciljeve u ovom dokumentu. Na taj način e, ćemo dati kvalitetan doprinos toj raspravi. Europska unija predvodi aktivnosti u cilju ostvarenja ciljeva održivog razvoja, poput e, usklađivanja sa drugim međunarodnim ciljevima, razrade indikatora i pružanja potpore zemljama u razvoju. Međutim, neke zemlje članice tek trebaju provoditi dobrovoljne revizije ostvarenja ciljeva održivog razvoja. Moje amandmani će se odnositi na agendu 2030. godine, a također će i govoriti o ciljevima kojima ćemo se pozabaviti u srpnju ove godine. Hvala. Merci, merci beaucoup, euh, monsieur Hvala vam lijepo, gospodin Sonik. Sada ću dati riječ drugim izvjestiteljima o sjeni. Prije svega tu je gospođa Kadenbach, a nakon toga gospodin Gorens. Hvala vam lijepa. Prvo, opće, pravac e, našeg e, današnjeg susreta, mislim da time dajemo jednu novu e, okolinu za naše radne ciljeve i vjerujem da poruka neće se zadržati samo u odborima DV i NV, već da će prodreti i do drugih odbora i do drugih kolegica i kolega. Želim zahvaliti na izradi ovog e, doista jako dobrog nacrta, a koje smo primjeli od e, dvoje su izvjestitelja. Znamo da na temelju određenih e, limita e, morali su se ograničiti na neke karakteristike, nisu mogli dati sve obuhvatno izvješće, a osim toga i samo izvješće e, ćemo mi uputiti neke amandmane koje bi upotpunili cijelu sliku, prije svega riječ o polju sukladnijoj provedbi samih mjera, a i isto tako u skladu sa financijskim sredstvima, a isto tako u okviru europskog semestra, kad je reč o ostvarivanju ciljima, moramo biti konkretni, a kad je reč isto tako i o ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, sve to skupa vrijedi. I za srednjoročni, eh, dakle, ne, da višegodišnji financijski okvir, Dakle, za višegodišnji financijski okvir to isto vrijedi sve to skupa, mora biti jasnije. Eh, izrečeno koja su to sredstva koja se koriste za ciljivo održivog razvoja i kako se realiziraju e, sami programi. S obzirom da je sve obuhvatena i gotovo e, izvješće koje baš ne ulazi u sve detalje, ipak želim naglasiti, a to je borba protiv e, virusa hepatitisa, uputit ćemo amandmane s tim u vezi, jer mislimo da je to na tragu poboljšanja pristupa E, zdravstvenim ustanovama, a isto tako ravnopravnosti e, pristupa a sa nekoliko kolegica i kolega, kolega Busoj recimo, želimo isto tako ove detaljne segmente uz pomoć kolegica i kolega dobiti i kroz glasovanje našu potporu za ovaj program. Naravno, veselim se i da sjedi kraj mene Septencu želim zahvaliti koji je prošle godine bio izvjestitelj i koji i ove godine je bio i stavio na raspolaganju sa svim svojim stručnim znanjem. Euh, hvala, hvala Karin. Sada predam riječ Arlu Gorensu. Hvala vam. Hvala gospodine supredsjedatelju. Mogu se ograničiti na nekoliko primjedbi nakon Jeffrey Saksa. Teško je reći nešto originalno. Ali evo da se nadovežem na ovo što je on rekao, a vezano uz financiranje ciljeva održivog razvoja. Dakle, važan aspekt e, te problematike je pomoć za razvoj. Mi već godinama tražimo da se uspostavi praćenje e, službene pomoći za razvoj E, kako bismo dobili informacije od država članica, mi e, se opredjeljujemo za ambiciozne velikodošne ciljeve, međutim kada dođe trenutak e, da se nešto poduzme, ne događa se ništa. Tako da ću ja ponovno podnijeti jedan amandman koji sam već bio podnio, a tiče se europskog konsenzusa za razvoj. Ja se ispričavam što ga ponovno podnosim, ali evo moram ga ponovo podnijeti zato što nije uzet u obzir. U parlamentu jest, ali komisija i države članice trebali bi e, reći što misle o tim ciljevima. Države članice ne čine ništa. Parlamenti država članica i Europski parlament trebali bi tražiti od država članica da podnesu račune nacionalnim parlamentima i Europskom parlamentu o svom doprinosu rješavanju tog pitanja. Želio bih ovdje spomenuti još jedno pitanje. Trenutno se raspravlja, raspravlja o NDACI i postavlja se pitanje trebali ostati na stopi od 25% e, ili povisiti to na 30% kada je riječ o financiranju ublažavanja klimatskih promjena. Mislim da je to pitanje tjesno vezano uz jedno drugo važno pitanje, a to je ustanoviti na koji način naše države članice i čitava međunarodna zajednica namjerava postupiti kako bi mobilizirala onih 100 mm, milijardi koliko je godišnje obećano za borbu protiv klimatskih promjena. Još uvijek iščekujem izvješća sa konkretnim brojkama. Sve ono što se može pretočiti u brojke, treba se pretočiti u brojke i lakše je dobiti audijenciju od svete stolice nego doći u posjed tih brojčanih podataka. To je nevjerojatno. Mislim da je to međusobno povezano jer ne budemo li oprezni e, financijska sredstva obećana u Katovicama a to je zapravo ponavljanje obećanja iz Pariza. Dakle, ako se to ne ostvari, onda će se pojaviti snažan trend da se izvrši pritisak na sredstva iz proračuna Europske unije kako bi se preraspodijelila financijska sredstva, odnosno prenamijenila za neke svrhe koje su e, ranije išle za borbu protiv siromaštva u užem smislu. Mislim da ne treba e, ići, dakle ne treba reći jedno ili drugo, nego jedno i drugo Mislim da treba malo logike i dobre volje i poštivanja zastupnika kako bismo dobili informacije o ovom vrlo ključnom aspektu. Mislim da je ova situacija neodrživa, mi ispadamo smiješni nakon ambicioznih ciljeva o tome što postići u Europi, a istovremeno ne, ne uspijevamo e, prevladati niti tu malu prepreku. Hvala vam, hvala Šarlu na izlaganju. Ima li još nekih e, kolega koji žele uzeti riječ? Nema. Euh, Predajem riječ Gasparu Frontiniju koji je na čelu glavne uprave DEVKO. Izvolite gospodine. Um, Hvala gospodine predsjedatelju. Htio bih e, prokomentirati vanjsku dimenziju ovog e, izvješća, a onda ću predati riječ kolegici Asri Šumacher koja će se osvrnuti na ovu internu provedbu. Dakle, kada je riječ o vanjskoj dimenziji, moram reći da ovo izvješće Europskog parlamenta sadrži mnoge vrijedne elemente. Ono predstavlja dobru integraciju između vanjskih i internih aspekata i kao što smo danas čuli, Europska unija treba predvoditi svojim primjerom i na domaćem terenu, ali i na globalnom planu. Agenda se neće ostvariti ako svi ne budu uključeni u njenu provedbu. Također, izvješće s pravom ukazuje na činjenicu da je ostvarenje ciljeva održivog razvoja i u interesu Europe. Dakle, nije samo riječ o razvoju drugih zemalja, nego je to i u našem interesu. U izvješću se s pravom e, kaže da treba iskoristiti sva sredstva provedbe. Dakle, svi su ciljevi važni, kao što je gospodin Gerec rekao Europska unija se jasno obvezala da će doći do 0,7%, ali također e, trebamo činiti još i više, trebamo mobilizirati privatni sektor, e, domaće resurse, ali u to uključiti i sve relevantne politike. Izvješće također e, spominje potporu koju trebamo dati samim zemljama da preuzmu ciljeve održivog razvoja i tu govorim ne samo o zemljama koje su u razvoju. Također e, cijenimo činjenicu da se spominje jasna obveza da povedemo računa o razvojnoj suradnji u svim razvojnim politikama koje se tiču zemalja u razvoju. Dakle, to su politike za razvoj i mislim da su one ključne u provedbi i ostvarenju ciljeva održivog razvoja. E, želim vas izvijestiti u tom kontekstu da smo objavili izvješće o e, BCD-u sa dokumentom za razmatranje i mislim da je to korisno pročitati i zanimljivo također. I to predstavlja zapravo e, jedan miks između vanjske i unutarnje provedbe i to upravo želimo naglasiti tim izvješćem. I na kraju izvješće s pravom spominje i zajednički objedinjeni dokument o provedbi ciljeva održivog razvoja putem razvojne suradnje koji upravo pripremamo i želim vas izvijestiti o tome sa zemljama članicama i Europskim parlamentom, a također i drugim dionicima radimo na objedinjenom izvješću i nadamo se da će izvješće biti usvojeno u travnju. U njega ćemo uvrstiti i glavne poruke vašeg izvješća a naš je cilj objedinjeno izvješće predstaviti u srpnju u New Yorku na političkom forumu na visokoj razini. Mogao bih e, dalje nastaviti o onome što nam se sviđa iz tog izvješća, ali mislim da trebam e, spomenuti također i neka pitanja koja bi možda trebalo doraditi ili e, samo čas je Mnogi razgovaraju, znam da ćemo uskoro započeti s glasovanjem, ali molim vas da poslušate predstavnika komisije koji doista govori važne stvari. Dakle, kao prvo, i to je već spomenuto više puta danas, izvješće bi moglo naglasiti koliko je bitno da Europska unija bude predvodnik u provedbi ove agende. Kao što smo vidjeli danas, to je doista važno i to bi trebalo možda snažnije istaknuti. I u tom kontekstu Agenda znači da e, treba podupirati ciljeve održivog razvoja, što znači podržavanje i multilateralizma to je važno i isto tako treba to naglasiti. Spomenuli ste europski konsenzus za razvoj, ali taj bi se spomen mogao još doraditi. Dakle, europski konsenzus za razvoj je sredstvo kojim raspolažemo kako bismo osmislili razvojnu politiku kao sredstvo kojim pomažemo drugim zemljama u provedbi agende za 2030. godinu i također im omogućujemo izvedivost te provedbe, a ona je izvediva jedino ako sve zemlje sudjeluju u tome. Također sa zemljama u razvoju trebamo razgovarati na temelju političkog dijaloga i ciljeva održivog razvoja i to bi se moglo također e, malo bolje razraditi u izvješću. Treba predvidjeti potrebnu potporu nacionalnoj dobrovoljnoj reviziji u trećim zemljama. Evo, da sažmem, budući da mi nije preostalo još mnogo vremena. Dakle, spominju se dvije inicijative također. Europski plan vanjskog ulaganja, a druga inicijativa je novo partnerstvo o kojem razgovaramo sa zemljama Afrike, Karibe i Pacifika koje će zamijeniti sporazum iz Kotonua i to je također bitno sredstvo vanjskog djelovanja i to trebamo također uključiti u naše rasprave o sljedećem VFO i o novim financijskim instrumentima koji trebaju također podržati ciljeve održivog razvoja kao što je rečeno danas. Evo, toliko od mene, a naravno spremni smo svakako razgovarati dalje s vama o ovim temama. Hvala gospođo, izvolite, e, gospođo Šumaker. <clears throat> Dakle, Ovdje zajednički predstavljamo glavnu upravu za razvoj i za okoliš i to pokazuje usklađenost naših politika. Evo, nadovezat ću se na ono što je rekao kolega. Oni od vas koji su pročitali dokument za razmatranje su sigurno vidjeli koliko se izvješće i dokument međusobno dopunjuju i također izvjestitelj je ukazao na pitanja koja su također visoko među prioritetima komisije kada je riječ o promicanju strateškog i usklađenog djelovanja kao što ste spomenuli u podnaslovima izvješća. Konkretnije, evo, mi pozdravljamo, a to je učinio danas i predsjednik e, Timmermans, dakle, e, pristup e, razradi politika. Naravno da iz toga moramo učiti i ciljeve održivog razvoja nas tome podučavaju. Dakle, platforma više dionika je vrlo zanimljiv model i to smo vidjeli također i u zaštiti okoliša i u cirkularnoj ekonomiji. Iako ona nije uznapredovala onoliko koliko smo htjeli i sada smo zapravo proširili naš pristup više nego što smo to činili u prošlosti. Sada e, se želimo osvrnuti na pitanje monitoringa. Dakle, vi ste rekli da se to ne odnosi samo na cilje održivog razvoja. To je istina i želim skrenuti vašu pozornost na izvješća koja se izrađuju u području okoliša. Dakle, imamo indikativna izvješća Europske agencije za okoliš i e, također sljedeću fazu izvješća o okolišu koje će predstaviti Europska agencija za okoliš ove godine. I kada je riječ o dosljednosti politika i o mainstreamingu, to je također važno u odnosima između domaće i vanjske politike. No, naravno, tu se suočavamo također i sa određenim izazovima u domaćoj politici, jer ona biti, treba biti usklađenija. No, u svakom slučaju, dokumentu za razmatranje komisija je dobro postupila, što je usvojila taj timski pristup, ali kao što je potpredsjednik rekao, ima još prostora za poboljšanje. I u više navrata ste istaknuli također i važnost donošenja zakonodavstva kako bi se uskladile politike i potvrdili ciljeva održivog razvoja. I to smo istaknuli i našoj komunikaciji iz 2016. godine. Mi smatramo da smo postupno poboljšali politiku boljeg zakonodavstva uspostavljanjem jednog neovisnog odbora za zakonodavni nadzor i to je zapravo na neki način standard u međunarodnom donošenju odlika i također e, sagledali smo način kako možemo e, smanjiti ove razlike između ciljeva e, u području gospodarstva, zaštite okoliša i društva, no u svakom slučaju možemo još više učiniti po pitanju integracije načela e, održivosti u djelovanje zemalja članica. Evo, kao što ste rekli, mi radimo na tome u komisiji i e, razradili smo ove produžene scenarije, naročito e, prvi scenarij koji je iznio danas potpredsjednik. Hvala vam lijepo na izlaganjima i na iznesenom stavovima. Gospodin Sonik, želite li vi iznijeti zaključke ili smatrate da to nije nužno? Ne? Dobro, onda zahvaljujem svima na ovoj raspravi. Zahvaljujem svim kolegama zastupnicima koji svojim aktivnim sudjelovanjem ističu važnost e, ispunjenja ciljeva održivog razvoja i veze sa agendom 2030. te sporazumom iz Pariza iz prosinca 2015. godine. Želim e, da izvjestitelji i izvjestitelji sjeni imaju plodonosne razgovore sljedećih tjedana kako bi se definirao ambiciozan i snažan stav Europskog parlamenta. Sada predajem riječ Lindy Makivan koja će vam iznijeti zaključke i objasniti vremenske rokove. Hvala lijepa kolegice i kolege. Rok za podnošenje amandmana je 10 sati sutra ujutro i to samo na engleskom jeziku i upravo zbog toga što imamo evo na kraju saziva jako puno posla imali ste isto tako vremena sagledati ovo sve skupa i molim vas eh, da neće biti fleksibilnosti i odgovore odmah ne sutra 10 sati ujutro eh, Rok za podnošenje mandmana, sve ono što ćemo uhvatiti danas, eh, želim zahvaliti na ovom zajedničkim sastanku dali izvješća glasovanje 27. veljače u 9 sati. Ja završavam OME, e, sastanak dva odbora, a Članovi našeg odbora ostaje na glasovanje i molim vas da to bude što tiše jer želim odmah prijeći na dakle glasovanje.